Proszę Państwa, jestem winny Państwu wyjaśnienie. Dame i gospodo, dugujem vam objašnjenje. Gospođa Heren Garcia uskoro će nam se pridružiti, naime bilo je problema s njenim letom, tako da je zakasnila. Gospodin Artui je pak na drugom jednom sastanku, tako da mislim da ćemo sačekati do tri sata i tada ćemo započeti s radom, te ćemo zamoliti gospođu Miller da prva počne. Dakle, ispričavam se zbog ovog kašnjenja, no ako mi dopustite, evo, najprije želim poželjeti dobrodošlicu našim mladim gostima, mladim poljoprivrednicima iz Nizozemske, koje je gospođa Šajer pozvala od otud e, i ova majica, no morat ću je skinuti. Moram priznati da su ove majice sve postale jako male zadnje vrijeme, ne znam zašto je tome tako. Gospodin Šrajer, izvolite, imate riječ. Eh, Hvala vam, predsjedatelju. Dakle, imamo posjet mladih poljoprivrednika iz Nizozemske, jedne organizacije LTO. I ima nešto važno na čemu želim insistirati. Naime, ti mladi se pitaju da li mogu u okviru nove zajedničke poljoprivredne politike ostati poljoprivrednici odnosno nastaviti se baviti se poljoprivredom u Europskoj uniji. Dakle, države članice svaka ima svoju dinamiku, svoje programe i Kolegica i ja ćemo sigurno očitovati o tom pitanju, no pitanje koje se postavlja je kamo ide poljoprivreda u Europi. Dakle, evo imate ove mlade poljoprivrednike tu u zadnjim redovima i kada se propitujemo o budućnosti trebate vidjeti i znati da postoji ogroman broj mladih koji se žele baviti time i ono što želimo jeste zajednička poljoprivredna politika koja će biti održiva, učinkovita, uz možda malo manje pravila, no koja će omogućiti svakome da se nastavi baviti svojim pitanjem, poslom.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 Ne vidim nikakve primjedbe koje se tiču dnevnog reda. Dakle, imali, imate li prigovora na dnevni red? Ako ne, onda mislim da možemo preći na točku drugu. Naime, današnji sastanak imitira se preko interneta. Danas e, imamo jednog e, australskog e, novinara, kao i svake godine. Dakle, svake godine Europs, Delegacija Europske unije u, za Australiju je pokrovitelj zajedno s Qantas Airlinesom e, i dodjeljuje nagradu za australskog novinara, dakle EU Qantas Journalist Award, kako bi taj novinar mogao doći u Brisel i jednu, dvije države članice, kako bi se pobliže upoznao sa europskim temama i koje bi mogle biti zanimljive za australsku javnost i kako bi im to pobliže mogao predstaviti u Australiji. Dakle, ove godine dobitnik je gospodin Brett Worthington koji se specijalizira za ruralna pitanja i radi za ABC, dakle za australsku javnu radiotelevizijsku korporaciju i jedan od glavnih medija u Australiji. Dakle, on je danas tu i snimat će ovaj sastanak. Molim vas, nemojte spominjati da tako kasnimo danas sa ovim sastankom. No evo, ako to kažem, onda naravno da će to biti <laughs> spomenuto. U svakom slučaju želim vam dobrodošlicu i veliko nam je zadovoljstvo što ste tu među nama i što ćemo imati i ovaj novi kanal informiranja otvoren. Također moram reći da imamo e, prijevod na 20 jezika, dakle na sve službene jezike Europske osim češki, malteški, slovački i e, irski. Možda bismo mogli promijeniti redoslijed današnjeg sastanka, no to je sve jedan paket u biti, tako da bi najbolje bilo kada bismo mogli započeti sa predstavljanjem e, točke gospođe Herens Garcia, jer to bi bilo najlogičniji pristup. No evo, možda ćemo malo drugačije započeti. Dakle, financiranje zajedničke poljoprivredne politike, upravljanje i nadzor ZPP-a. Kao što rekoh, izvjestiteljica je gospođa Müller. Imamo mišljenje od Deve, Budž, Kont, Envi i Regi od svih tih odbora. I kao što se tiče dakle, strateškog plana za reguliranje, imamo pregovore koji su u tijeku, dakle imamo 863 amandmana i mislim da nam kolege mogu više o tome reći. Što se mišljenja tiče, imamo samo mišljenje odbora za proračune, no očekujemo također da će Regi, Deve i Kont do 7. veljače usvojiti svoja mišljenja. Dakle, ove godine, stavljam naglasak na to da se radi o veljači ove godine, jer doista ponekad im treba jako puno vremena da pripreme svoje mišljenja. Dakle, želim još jednom dobrodošlicu svim gostima sada imam obavijest da gospodin Mugler, e, zamjenik e, ravnatelja komisije može e, da je s nama. Dakle, ako možemo početi, onda ćemo početi. Ispričavam se zbog ovog kašnja. Dakle, ukoliko je gospođa Miller spremna, onda možemo početi. Sprawozdawca zgłasza gotowość. W związku z tym... Da, dakle, izvjestiteljica je spremna. E, dobar dan vam želim, izvolite imate riječ. Poštovani gospodine predsjedavatelju, poštovane kolege i kolegice. Da, i meni bi bilo draže kada bismo prvo počeli sa strateškim planovima, no u ovom slučaju mogu vam i već sada dati kakva je moja transparentna Transparentne institucije pojednostavljavaju e, pojednostavljena administracija, to je ono čemu sam govorila i u prethodnom izvješću u studenom. Kada je riječ o horizontalnoj uredbi, i to je ono što je meni važno. Nadalje želim zahvaliti na dobroj suradnji svojim izvjestiteljima u Sjeni. Suradnja je uvijek bila odlična i drago mi je što vam danas mogu dati najnovije informacije. Imamo ukupno 863 e, prijedloga izmjena, a do sada smo održali četiri tehnička sastanka te dva sastanka sa izvjestiteljima u Sjeni. Jedan od njih jutros. Horizont kao što stoji u samom nazivu, znači da imamo uredbu koja e, se dotiče sve tri, e, sve tri elementa ovog paketa, dakle strateških planova, također izravna pitanja i ruralni razvoj. E, članak 121. strateški planovi, to je onaj članak koji se vjerojatno najčešće spominje kada se govori o horizontalnoj uredbi. I da, a ono temeljno načelo sklapanja kompromisa jeste da se prvo koncentriram uvijek na ključna pitanja, potom sa izvjestiteljima o sceni prvo sagledam cjelokupnu sliku, a potom zajedno pokušavamo pronaći jednu zajednički smjer kojim želimo ići e, sa svim prijedlozima i e, razmatranjem koliko su ti prijedlozi također i izvedivi. Ono onako kako to moji kolege inače rade, a to je da se ide članak po članak, mislim da nije pravi način rada kada je riječ o horizontalnoj uredbi. Nadalje, cijeli je tu niz poveznica i sa višegodišnjim financijskim okvirom kao i e, sa CPR-om i to je ono što moramo neprestano imati na umu. E, dosta smo govorili o sljedećim točkama. E, kao prvo, temeljnih pitanja o kojima smo raspravljali i danas jeste prijedlog komisije općenito. Svi znate da um, sustav se temelji na pravilima i njihovom pridržavanju compliance, a budući sustav treba se temeljiti na performance. E, nagli prijelaz postojećeg na novi sustav ne može funkcionirati. To mi smo u potpunosti uvjereni u to da to ne može funkcionirati. O tome smo govorili i danas. Mi smatramo da prijedlog komisije ide u pravom smjeru, no ono pitanje koje se nama postavlja jest na koji način možemo bolje strukturirati, odnosno bolje ispuniti sve ove zahtjeve za performansom kako bi se to moglo također bolje provesti i na terenu. Morat će postojati paralelni sustavi kako bismo mogli sa aktualnog prijeći na novi model. Moja procjena, ovako pogledajući pa to iz e, perspektive prakse, jeste da imamo postojeći sustav, a onda ćemo u buduće imati jedno prijelazno e, razdoblje koje će nam omogućiti prijelaz na novi sustav moj decidiran cilj bio je i jest da za zajedničku poljoprivrednu politiku imamo um, pravni tekst koji će, s kojim ćemo postići maksimalnu transparentnost, ali isto tako maksimalno pojednostaviti postupak donošenja odluka. E, nadalje ovdje navedene i cijeli niz e, pokazatelja. Možda će ih u buduće biti manje nego što ih je ovdje e, danas. Međutim, Postoji tu velika razlika, velika razlika. Hoćemo li ostati pri aktualnom sustavu um, sa svim njegovim pravilima, sa 250 i nešto pokazatelja koje moram se provjeriti ili ćemo u buduće imati novi sustav u okviru kojeg moram, se moraju podastriti uh, vrlo provjerljivi, jasna, uh, provjerljiva jasna postignuća. Dakle, to je pitanje gdje mi još uvijek razgovaramo govorimo i tražimo rješenje. Sljedeće veliko pitanje jesu um, pričuve za krizne situacije. Dakle, tu je smo dobili cijeli niz prijedloga za izmjenu, primjerice da se taj novac uh, izuzme iz višegodišnjeg financijskog okvira ili da bude njegov um, sastavni dio ili pak prijedlozi da se taj novac stavi izvan ili unutar ZPP-a. Dakle, potom prijedlog izlazi, da se tu zapravo govori o stvarnoj kriznoj priču, pričuvi u slučaju kriznih situacija upravo u poljoprivredi, a potom onda i drugi prijedlozi da je to zapravo pričuva koja zapravo e, je smještena u ovo područje poljoprivrednih intervencija zbog određenih disozija na poljoprivrednom tržištu. Dakle, primili smo cijeli niz vrlo različitih prijedloga izmjena. O vremenima kada pa se raste rizik od kriza, vrlo je važno da imamo dostatna financijska sredstva, da imamo neovisan sustav i da imamo krizni mehanizam koji će zaista i funkcionirati. Stoga e, ja ovdje predlažem kriznu pričuvu koja će se primjenjivati samo za krizne situacije, a neće biti sastavni dio tržišnih intervencija. Zahvaljujem se kolegama, zahvaljujem se svima na dobroj suradnji, na svim komentarima i svoj podršci koju ste mi dali. Zahvaljujem također na podršci i tajništvu uspjeli smo razriješiti cijeli niz pitanja. Daleko smo napredovali kada je riječ o pronalaženju kompromisa. Ono što je nama važno jeste transparentnost upravnog sustava. Nama je vrlo važno pojednostaviti cijele postupke. A sljedeći tjedan ćemo za liberalima održati seminar koji će se ticati pokazatelja. Ne bismo li možda e, i tu dobili stvarno mišljenje stručnjaka i poziva, ću vas e, sve, dakle pozivnica će biti upućena e, svim članovima odbora da sudjelujete. Nadam se da ćemo uspjeti izraditi jednu čvrstu poziciju. Naravno e, imamo mi i prijedloge koji se tiču i strateških planova i tu moram s kolegicom izvjestiteljicom za to područje još jednom razgovarati i vidjeti slaže li se ona s time da se područja koja su sadržana u strateškim planovima se ponovno prebace u horizontalnu uredbu. Dakle, svi prijedlozi su na stolu i ja mislim da možemo napredovati vrlo brzo, da možemo izraditi čvrsta stajališta i da e, time ćemo postići jednu snažnu, čvrstu poziciju i stajalište Europskog parlamenta na dobrobit svih naših poljoprivrednika. Hvala vam lijepa. Pani ja bi još, pani Hvala vam Možete li nam molim vas dati datume tih seminara kako bismo mogli to pribilježiti? A što se tiče izvjestelja o sjeni, ne želim ograničavati vaše vrijeme, no ako biste mogli se držati tri minute vremena, no eto, bit ćemo fleksibilni. Gospodine Dantan, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Dopustite mi najprije da zahvalim izvjestiteljici na zajedničkom nam radu. Istina je da određen broj točaka ne predstavljaju poteškoće, a one dvije stvari koje ona naglasila su iznimno važne i gdje postoje razlike u tumačenjima između naših klubova zastupnika. Dopustite da započnem sa drugom točkom koja je možda jednostavnija, to pitanje pričuve. I postavlja se pitanje pojma koji koristimo, da li rezerva, odnosno pričuva, treba biti taj termin koji ćemo koristiti. Dakle, ti novci koji su stavljeni po strani, da li trebaju koristiti za iznimne krize poput eh, krize mljekarstva 2016. ili klimatske 2018. ili je to proračunska crta koja će funkcionirati svake godine u okviru različitih sustava kojima upravlja komisija sve manje i manje, ali ipak i dalje njima upravlja u okviru praćenja tržišta. Dakle, da li ta omotnica treba biti podijeljena na dva dijela ili treba biti jedinstvena, da li ona treba biti, biti poljoprivredna i ticat se poljoprivrednih kredita ili biti izvan toga. Dakle, krize nisu samo svojstvene poljoprivrede, Dakle, ako imamo crtu koja stoji pod nazivom kriza, ali koja nije u našem e, poljoprivrednom, onda to znači da će se moći posezati u slučaju bilo koje krize u Europi i onda onog dana kada nam je potrebna, nećemo imati na raspolaganju kada je nama za poljoprivredu potrebna. Dakle, to što nemamo zasebnu proračunsku crtu za e, upravljanje znači da bismo s vremenom mogli imati situaciju u kojoj nećemo imati dovoljnu priču za velike krize. No vidimo da sposobnost upravljanja e, komisije, mogućnosti komisije da djeluje su posebne. Dakle, evo što se tiče suše ove godine, Europa nije ništa napravila za poljoprivredu, a poljoprivreda je u njenoj nadležnosti. Zašto? Pa zato što oni slabi resursi koje smo imali, kada bismo ih podijelili svim poljoprivrednicima koji su patili od suše, pa svi nam se rugali s obzirom na jako sitne iznose koji bili u pitanju. Dakle, ili ćemo nastaviti pričati ili ćemo djelovati. Ako želimo djelovati, onda ta rezerva pričuva mora postojati. i da se prestane u kraj vraćanju novca, neutrošenog novca iz proračuna u proračun. Što se tiče pitanja gospođe Miller o različitim vidovima kontrole, pa komisija nam nudi da e, prestanemo sa sistemom konformnosti, sukladnosti. Dakle, tu bi se dopustilo državama da rade kako hoće i da nadziru što hoće, Dakle, na taj način bismo već imali korisnik, različite korisnice, korisnike od države do države i to bi već bila svojevrsna nacionalizacija. A, a ovdje nam se nudi da pređemo na nadzor učinka. E sad, taj učinak, ne znam je li to najbolji pojam, jer nam se tu predlaže da kontroliramo da se provjeri da li ako smo rekli da ćemo raditi 100 tisuća hektara e, ekološke proizvodnje, da provjerava se da li, ćemo samo, da li smo to napravili, a ako ne, onda objasnimo zašto. Dakle, taj, taj nadzor ne ide jako daleko. U nekim klubovima za, se predlaže da se ide puno dalje i da i od ZPP-a se radi nešto drugo, dakle o, politika zaštite okoliša. Ja se mogu složiti s nekim stvarima, ali ne mogu napustiti ekonomski aspekt ZPP-a. Dakle, evo, rasprava je dosta složena. Komisija sama e, nudi s vremena vrijeme neka pojašnjenja i vidimo dakle da e, su ovi pojmovi nedovoljno jasni koji se koriste, imamo puno posla, u svakom slučaju u trećem mjesecu imamo e, glasanje na odboru za poljoprivredu. Hvala vam. Gospodin Serao Santos, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Evo ja želim zahvaliti kolegi Milleru, kolegici Miller koja nam je predstavila ovo izvješće. Jako, jako zanimljivo izvješće. Zahvaljujem izvjestiteljima o sjeni sad. Istina je da zaboravljamo, zanemarujemo diferencirani pristup i o tome smo puno govorili i razmišljaju o tome u konstruktivnom duhu, no mislim da trebamo naglasiti dijalog i duh dijaloga izvjestiteljice i izvjestelja u sjeni. Mislim da također trebamo imati na umu i inicijative koje su donijele određene države članice. Po mom mišljenju, treba ukazati na neke elemente kao, na primjer, ZPP utemeljen na učinku. Mislim da moramo revidirati još prijedlog komisije kako bismo došli do najboljeg mogućeg rješenja za sve poljoprivrednike, ali i za cjelokupno društvo. Dakle, rečeno je da se mijenja paradigma, ali ja razumijem da su neke brige dosta zabrinjavajuće, kao što je administrativno opterećenje koje se veća, dakle administrativno opterećenje za e, uprave. Onda pojedne, pojedna pojednostavljenja predstavljaju određene opasnosti za poljoprivrednike. Mi bismo htjeli izbjeći sve te opasnosti, dakle predlažemo neke izmjene u tom kontekstu. Tu su još neka pitanja koja moramo imati na umu kako bi se imalo na u vidu različite poljoprivrede koje postoji. No, kolege koji se bave uredbom o strateškim planovima, mislim da će se baviti time. Također, još jedna još jedno pravilo je jako važno. Mislim da trebamo imati što veći, ostvariti što veći konsenzus kako bismo mogli zajamčiti sve uvjete jednakosti koji su nameću poljoprivredi i to u cijeloj Uniji. No to podrazumijeva da budemo dosta fleksibilni kako bismo imali na umu nacionalne različitosti. To je važno, iako želimo inzistirati na tome da ZPP se ne smije ponovno nacionalizirati. A e sad što se tiče ovoj kriznoj pričuvi o kojoj je kolega pričao, mislim da moramo imati predlog komisije na umu. Dakle, srednjoročno je spomenuto to pitanje u kontekstu SFPA. Mislim da se izvorno višegodišnjeg finanskog okvira e, Izvorno se govorilo o tome za razdoblje od 2014. do 2018. ali mislim da možemo smatrati da je načelo rollovera pozitivna stvar. Pani poseł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 Ovdje imamo tri uredbe u ovoj velikoj reformi i želim to naglasiti. važno je da svi izvjestitelji, izvjestitelji surađuju, da postoji velika sinergija između različitih prijedloga kako bismo mogli iznijeti dosljedan stav parlamenta u budućim pregovorima. Ja imam dva, dvije observacije o nadzoru i nadam se da će se to imati na umu. Dakle, sva, svo uređivanje trebalo bi biti glatki, prioriteti bi trebali biti takvi da proizvođači snose manje opterećenje. Dakle, da zatim druga važna stvar je smanjenje administrativnog opterećenja. Što se tiče kondicionalnosti, uvjetovanosti, moramo se držati načela subsidijarnosti. Dakle, to uvjetovanje mora biti napravljeno imajući na umu novi model funkcioniranja. Dakle, ne postoji nikakav temelj za sustav Unije koji bi nametao svoje odluke. Dakle, moramo izbjeći situaciju u kojoj bismo imali dva, dvostruki sustav. Hvala, gospođo Šrajer, izvolite imate riječ. Hvala, predsjedniče. Komisija je neformalno shvatila, dakle prelazak e, sa sukladnosti na učinkovitost je, tako će se postupati. No moramo također sagledati različite korake koji to sačinjavaju. Naime, države članice žele dati veću fleksibilnost e, za one zemlje koje u potpunosti promjenjuju pravila. No, također želim reći da nam je potrebna i sigurnost. Sigurnost za sve što se tiče administrativnog opterećenja. Upozorenje spomenuta pravila a u prijedlogu komisije povrat, povratak e, neispravno utrošenih sredstava bi išao do 80%. Dakle, ali da li bi, ta, da li bi država članice mogla zadržati te novce za borbu protiv klimatskih promjena? I tu dakle, da li možemo imati određeni iznos e, izravnih e, plaćanja za borbu protiv klime u u stavku 53 imam jedan amandman e, gdje spominjem organizacije proizvođača kojima koji ne bi trebali, zahvaljujući kojeg se ne bi trebalo dovoditi pitanje čitav niz inicijativa. Dakle, zatim tu su i pravila koja se odnose i na sektor proizvodnje e, voća. U svakom slučaju mislim da preveliki broj pravila sputava zajedničku poljoprivrednu politiku i dovodi u pitanje značaj toga svega. Hvala. Mislim da izvorno izvorni prijedlog komisije je jako loš i doista se ne slažem s godišnjim izvješćem o učinkovitosti i s prijedlozima koje iznosi, koje je iznijela komisija. Stoga podržavam gospodina Dantana i njegov prijedlog. Mislim da moramo imati su, trogodišnji sustav izvješćivanja i nadzora i evaluacije. Što se tiče kompromisnih amandmana, imam dva komentara. Najprije rokovi za izvješća o učinkovitosti. Mislim da je to nemoguće predati do 15. veljače u praksi. To je nemoguće. Ja predlažem 30. lipnja, no vidio sam neke druge prijedloge u kojima se kaže da bi 1. lipnja bio Dobar, na to mogu pristati. Zatim, e, godišnja razrišnica računa, članci 51 i 52. Mislim da razmjena informacija među državama članicama i rokovi o kojima se govori ne bi trebali biti mijenjani putem delegiranih akata. Ovo je nešto što bi trebalo što bi trebali mijenjati su zakonodavci, složiti se oko toga, jer ta pravila su iznimno važna. Znamo da ako se poseže za delegiranim aktima, onda niti vijeće, niti parlament e, ne mogu zaustaviti stvarno neprihvatljive mjere. Hvala. Hvala zastupnik Flanagan. E, Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Što se tiče e, učinkovitosti ili uspješnosti. Čini nam se da je ovo sjajna ideja, no u praksi to možda i neće biti tako dobro. Mi smo vidjeli situacije u Irskoj gdje su poljoprivrednici pokušavali učiniti ono što je bilo nužno, ali rezultate nisu bili tako dobri i u zapadnoj Irskoj imamo e, službe koje su dokazale da je postignuto samo 25% ciljeva, uključujući sve aktere koji su sudjelovali u programu. I e, naravno poljoprivrednici čine ono što e, mogu, naravno naročito u zimskim razdobljima i rade sve da očuvaju bioraznolikost. Učinili su sve što se od njih tražilo, ali ipak su postigli samo 25 posto e, zacrtanih rezultata jer zapravo radi se o pokusima na koje su pristali poljoprivrednici, ali na kraju su došli samo do 25% uspjeha. Hoće li sada dobiti samo 25% e, isplata? To je pitanje i to predstavlja ogroman problem i e, zbog toga se ljudi tome i protive. Dakle, ideja je dobra, no mislim da je teško provodiva u praksi. Hvala. Gospodin Kalambije. Kolombije. E, zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Kao što smo već rekli, e, ova reforma ZPP-a nije dobra i e, što se tiče poljoprivrednika mi ne možemo prihvatiti da se to uradi na ovako neizvjestan način, naročito uz predviđenu sumu za 2020. godinu. Zapravo nitko ne govori o sredstvima koja će se raspodijeliti prema uz, uzimajući u obzir i politiku migranata, a ta politika će dovesti do toga da se ti migranti e, dovedu E, na naša sela, da se smanje pomoći i na taj način će e, sela biti e, dvostruko kažnjena. ovdje se govori također i o izravnoj pomoći poljoprivrednicima, a odmah već govorimo o sankcijama koje ćemo im nametnuti ako ne budu mogli ispuniti zatrtane ciljeve koji su preambiciozni. Ja im želim puno sreće u tome. Želim puno sreće svima koji se nalaze na poljoprivrednim gospodarstvima. Radi se o poljoprivrednicima koji svakog dana vide koliko je Europska unija e, stroga prema slabima, ali e, se ne ponaša na isti način prema e, onima koji nisu slabi. I zbog toga gospođa izvjestiteljica kaže da je prioritetno pojednostavniti ZPP. To je tako, ali mislim da je naš prioritet zaštititi poljoprivredu naših zemalja jer se tu radi o e, neovisnosti naše prehrane. Ne znam na koji način bi ova reforma ZPP-a mogla biti shvaćena na terenu. Nemojte je više e, zvati zajedničkom poljoprivrednom politikom, već zajedničkom poljoprivrednom kaznom. Hvala. Pan Zahvaljujem. Zastupnik karti. Hvala, e, gospodine predsjedaviče. Mislim da je važno ovdje napomenuti da govorimo i o financijskim instrumentima povezanim uz proračunu i da govorimo e, sa o skandaloznom predlogu komisije. Zapravo komisija predlaže da se skrati za 50% e, proračun, a istovremeno znamo da je došlo do povećanja europskog proračuna u drugim dijelovima te da su uzete e, u obzir određene mjere zbog e, Brexita. I mislim da mi moramo se obratiti našem povjereniku kao i cijelom e, i svim drugim povjerenicima da ovakvu ovakav prijedlog nećemo prihvatiti u Europskoj uniji. A što se tiče ovog dosjeja kojim se bavimo danas, mislim da moramo zajamčiti na samom početku i to sasvim jasno reći da e, svaka krizna pričuva se mora računati izvan e, proračuna za ZPP jer je poljoprivreda e, jedino područje za koje se smatra da krizna pričuva treba doći iz proračuna za poljoprivredu i mi ćemo uložiti amandmane u tom smislu. Od svih ovih predloga o kojima govorimo danas ovdje, a mnogi od njih su i smisleni, e, mislim da moramo tražiti ravnotežu između e, poljoprivrednika e, i onog što se pruža tim poljoprivrednicima iz Europske komisije i moramo uzeti u obzir potencijal ZPP-a. E, jer u mnogim navratima se e, na komisiju i na e, glavnu upravu za poljoprivredu gleda kao na neprijatelje poljoprivrede, a poljoprivrednici su ti upravo koji nam pokušavaju proizvesti najkvalitetniju hranu hvala, slažem se s tim, ali mislim da e, komisija ni u kom smislu nije ovdje neprijatelj. Gospodin Bogović, zahvaljujem. E, odbora za regionalni Evo, ja se javljam za riječ e, jer sam izvjestitelj na ovu temu na odboru Regi i za vrijeme naše zasjedanja kao i za vrijeme plenarnog zasjedanja smo usvojili mišljenje na ovom području i osnovne preporuke po našem sudu se tiču sljedećih tema. Najprije, jedan od naših prioritetnih komentara je taj da trebamo imati što manje e, tema koje trebamo prepustiti delegiranim aktima. E, maksimalan broj problema se treba riješiti u temeljnim uredbama. Ne bismo htjeli e, komisiji dozvoliti da e, kroji ZPP kroz e, delegirane akte. A što se tiče izvješćivanja, tu smo dosta skeptični glede godišnjeg izvješćivanja i usvojili smo jedan amandman u kojem tražimo da se rok prenese sa veljače na 15. travnja i smatramo da je to e, vrijeme koje je nužno za e, podnošenje tih izvješća. Još nešto što se tiče individualnog izvješćivanja. Mi trebamo zadržati sadašnji sustav koji je dosta jednostavan za sve pojedince koji trebaju unijeti tu određene informacije e, glede prihoda, a ne onoliko detalja koji se traže kada se radi o multinacionalnim projektima. Zato ovo e, pojedinačno izvješćivanje treba biti zadržano. A što se tiče e, više sile, mi vjerujemo da prirodne katastrofe trebaju također uključiti i e, smrt glavne osobe na poljoprivrednom gospodarstvo, jer znamo da u takvim slučajevima to predstavlja još veću katastrofu od prirodne katastrofe. E, zatim, e, digitalizacija e, vanjskih usluga, to je također nešto što treba uzeti u obzir. U našem izvješću smo sugerirali da plaćanja koja su ograničena na 50% trebaju se odobravati samo u prvom stupu jer su e, ciklusi za javne pozive različiti u državama članicama, tako da se to treba na neki način ograničiti. Dakle, to su bili glavni elementi iz našeg izvješća koje je usvojeno. Hvala. Gospodin De Castro. Ja se slažem sa gospođom Miller i mislim da je e, glavno sada preći sa sustava usklađivanja na sustav koji će se temeljiti na rezultatima. Ako po strani ostavimo ove dugoročne bojazni koje imamo, kao i rizik e, sufinanciranja cijelog ZPP-a, onda se možemo zapitati e, za koga se radi ovo pojednostavljenje. To se ne radi za poljoprivrednike jer će to dovesti samo do većeg narušavanja konkurentnosti. Mi poštujemo sadašnja pravila i znamo da postoji e, jednako postupanje prema svima, a novi model bi zahtijevao uspostavljanje godišnje kontrole e, struke usklaženosti i odobrenja od strane certifikacijskih tijela, ne komisije. Tako da bi posljedice ovoga e, dovele do e, pojednostavljenja na europskoj razini, ali ne bi dovele do pojednostavljenja na razini poljoprivrednika koji bi morali e, primijeniti i financijske korekcije. Hvala, gospodine predsjedavajući. Evo, samo par riječi. Mislim da moramo sasvim jasno reći da proračun ne bi trebao biti manji e, u odnosu na one koji smo imali za razdoblje 2014. do 2020. godine. O tome smo već govorili i o tome smo glasali. Naravno, e, do Brexit se ne bi trebao odvijati na uštrb ZPP-a. Moramo imati na umu da šefovi vlada i država nisu imali dovoljno hrabrosti razgovarati o novom VFO u 12. mjesecu. Sve su odgodili za e, novi saziv komisije i novi saziv parlamenta. Stoga sada možemo sasvim slobodno reći koji su naši ciljevi i koje će biti posljedice ukoliko to ne bude postignuto. Mi to možemo sasvim jasno i otvoreno reći komisiji. Nekoliko riječi o ekološkoj proizvodnji i financiranju ekološke proizvodnje. Ovo je područje koje je doista zanimljivo. U sadašnjem razdoblju se financira iz drugog stupa Čini nam se da možete dobrovoljno krenuti u ovakve aktivnosti, ali samo ako želite doći do financiranja, e, pravila su dosta stroga. Radi se o poljoprivredi koja je skuplja od e, tradicionalne i vrlo često sami poljoprivrednici moraju snositi e, troškove. Poljoprivrednici koji na tradicionalan način e, se bave poljoprivredom se e, na neki način sukobljavaju sa poljoprivrednicima koji se bave ekološkom proizvodnjom. Mi moramo e, razmisliti o financiranju ekološke proizvodnje u Europskoj uniji na način da pokažemo da doista želimo promicati ovakav način poljoprivrede i da poljoprivrednicima koji e, se želi baviti ekološkom poljoprivredom ne govorimo više da moraju čekati nekoliko godina dok se novac skupi pa da tek tad krenu u e, taj novi način poljoprivrede. Zato mislimo da ove nove uredbe moraju stupiti na snagu i moramo riješiti problem provedbenih pravila i problem financiranja tih pravila kao i vrsta financiranja. Zahvaljujem. Hvala gospodine predsjedavatelju. Zahvaljujem izvjestiteljice koja nas je upoznala sa najnovijom situacijom. Što se tiče ovog e, krizne <laughs> pričuve, o tome su druge govorili. Međutim, ono što je meni važno se budući sustav provjera i kontrola. Dakle, ovo sada sustava koji će se temeljiti na posjedanju ciljeva, to smatram da nije dobro. To će samo proizvesti dodatne poteškoće u agranom području. Kolege su već govorilo o tome. Mi smo se obvezali da obvezali na e, petogodišnje zasade, cvjetne zasade e, i to kako bismo ponudili e, cvijeće, cvjetne livade e, imkerima. Potom onda e, je zapravo što ako se preuzme taka obveza i u drugoj godini se e, ta površina pod svjećem pretvori u e, divlju, divlje zaraslo površinu. Što onda to znači? Sam ispunio ciljeve? Nisam ispunio ciljeve. Ja sam htio, ali priroda nije htjela. I što onda? Ako u četvrtoj i petoj godini više nemam cvjetnu livadu, nego imam samo polje čička, što onda? onda. Zapravo ovdje imamo ciljeve koji se trebaju postići, ali imamo ciljeve koje, čije postizanje zapravo ne možemo kontrolirati. Ne možemo kontrolirati pri, prirodu. Što onda? Pa ni u komisiji, eh, pa, ni komisiju ne plaćamo po postizanju ciljeva, nego plaćamo i za njihov rad. Jesu li ciljevi iz Lisabona postignuti ili nisu, to ne utječe na plaće koje primaju naše povjerenice. Pa stoga ne vidim zašto bismo to E, princip trebali da primjenjivati na poljoprivredu. Hvala. <clears throat> E, Zastupnik Buda. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja se želim zahvaliti izvjestiteljima koji se bave ovim pitanjem i želim reći nekoliko riječi o pitanju pojednostavljenja. Naravno, mi svi to želimo postići, želimo postići stvarno pojednostavljenje, ali za to nam je potrebno da komisija sasvim jasno predoči uvjete koji su nužni kako države članice ne bi mogle dodavati nove uvjete e, povrh ovih europskih uvjeta i pravila. A što se tiče uspješnosti, možemo to nazvati kako god želimo, možemo nazvati provjerom uspješnosti, učinkovitosti i tako dalje, ali ono što nam je potrebno je da na raspolaganju imamo prave mehanizme i koji će nam pomoći da e, dođemo do zaključka da na određenom poljoprivrednom gospodarstvu koje je dobilo e, određene subvencije se obavlja ta ili ta djelatnost na ispravan način. Znamo da nekada ljudi kupuju e, zemljište koje je jeftino, kažu da su poljoprivrednici, dobiju poljoprivredne potpore, a zapravo se ne bave poljoprivrednom. Oni ne proizvode nikakve proizvode za potrošače. Dakle, potrebni su nam stvarni mehanizmi koji će nam omogućiti da zajamčimo da se doista na određenim parcelama obavlja poljoprivredna djelatnost djelatnost. A ti mehanizmi mogu biti raznoliki. Ako kažete da ćete saditi cvijeće u narednih pet godina, onda znate što trebate raditi i znate koji rizik preuzimate. Jer inače je jako teško provjeravati sve te stvari. Mi to možemo nazvati bilo kojim nazivom, učinci, uspješnost i tako dalje, ali mi moramo biti sigurni da to bude u skladu s ostalim pravilima, jer inače će novac doći u ruke onih ljudi koji se ne bave poljoprivredom. I još nešto. Poljoprivrednici koji se nalaze u e, područjima uzorkovanja oni jesu podložni određenim provjerama, ali znamo da oni možda ne posluju na najuspješniji način. Hvala. Hvala, e, zahvaljujem također i izvjestiteljici. E, e, točno je navela zapravo sve, sve točke. Ono što je važno, važno je uskladiti pojedina izvješća. Druga točka koja je vrlo važna za nas, to je smanjenje administrativnog opterećenja, o tome je govorila izvjestiteljica, a to je nešto što, znači, nešto što mora kao pozitivan učinak doživjeti i poljoprivrednike. Dakle, potrebno je pojednostaviti osjetiti administraciju, ali također e, to mora osjetiti i e, poljoprivrednik. Potom e, smanjenje korupcije i tako dalje. I to su elementi koji bi možda trebalo obuhvatiti samim izvješćem. Nadalje, ekološki programi, o tom smo već raspravljali, oni funkcioniraju samo ako su osmišljeni kao višegodišnji programi. Teško ih je kontrolirati i ja sam također za to da imamo kontrole u većim razmacima. Potom ovo pitanje e, dakle, da jednog novog sustava koji se temelji na učinku, na postizanju ciljeva. Zvuče dobro, ali bojim se da u praksi će to biti teško provedivo. Kolege su ovdje već iznijeli određene primjere u ovom trenutku ja sam protiv ovoga, dakle slične primjere imali smo i u e, Saskoj, tu smo također imali razne programe, možete napraviti na razne načine, uvođenju različitih pravila, ali s druge strane možete to raditi na drugi način i provjeriti ako ste zasadili biljke, jesu li one rasle ili nisu. Ali, međutim, e, to nije nužno u smislu e, onoga što želimo imati Dakle, ono što bih rekao jeste pogledajmo zapravo sada, zagledajmo ovaj sustav, kako će on funkcionirati, onda ćemo kasnije vidjeti kako ga možemo prilagoditi. dakle, s obzirom da smo imali loših iskustava s time, ja sam za to da imamo što manje e, delegiranih akata, jer u svakodnevnoj praksi smo primijetili da je komisija jeste u stanju da s delegiranim aktima ponekad naglažavam ponekad čak i promjeni mišljenje, odnosno pristup ovog e, odbora. Stoga misle, ja sam za to da ovdje imamo što manje delegiranih akata. E, gospodin Hausvik, Gospođa Miller je na početku rekla jednu rečenicu koju bi možda trebala objasniti. Ne može funkcionirati. A što to ne može funkcionirati? Cjelokupni sustav ili prijedloga komisije? Mislim da ovdje zapravo idemo previše u detalje. E, svi imaju pitanja, ali niti i na jedno pitanje nismo dobili odgovor komisije. Imamo ovdje prijedlog novog sustava za budućnost, međutim e, nemamo konkretnih odgovora na to kako taj sustav treba konkretno izgledati. I to je naš problem. A sada mi u nekoliko mjeseci trebamo svemu tome dati na taj kostur dodati meso, nadognati sve ono što komisija nije napravila. I sada u kratkom vremenskom roku mi moramo odraditi njihov posao i tu se mora postaviti jedno osnovno i temeljno pitanje. Želimo li promjenu sustava? Da ili ne? A ako želimo, zašto što doduše postoje određene razlozi koje treba uzeti u obzir, no tada moramo znati što, koji su to ciljevi na temelju kojih želimo provjeravati postizanje ciljeva, odnosno postoje uspješnost tog sustava. Ne možemo sada reći, evo, prepustit ćemo to zemljačima članicama, neka one definiraju što je to dobro za njih. E, jer, kao to što znamo, to će u EU značiti da će imati vrlo različite rezultate, a onda sve to treba kontrolirati i staviti po jedan sustav. To ne funkcionira. Renacionalizacija poljoprivredne politike je gre greška. To je pogrešan put i ako ćemo krenuti e, tim putem, onda mi kao parlament možemo se zapravo na kraju pokopati jer nećemo imati nikakav utjecaj e, više. E, potom E, smanjenje administrativnog opterećenja i smanjenje birokracije. Svi govore o tome, nisam nigdje pročitao kako se to treba postići. E, naravno da postoje tu određene bojazni država članica da će se celokupni sustav samo još e, zakomplicirati umjesto da se pojednostavi. Mislim da su to ključna pitanja. Ne trebamo ići članak po članak kao kod drugih izvješća, nego zapravo trebamo prvo postaviti ona osnovna pitanja i dobiti odgovor na njih, a prvo je može li ovakav sustav funkcionirati ili ne. Hvala. Ime mówców ze strony pani panów posłów. E, w tej chwili Time smo došli do kraja popisa govornika, a sada riječ dajem predstavnicima komisije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. E, pomno sam e, slušala svima koji su se javili za riječ. Ono što ovdje želim naglasiti nakon što sam poslušala i riječ kritike jest što se želi postići ovom novom horizontalnom uredbom i ovim novim modelom. Te želimo se zapravo um, te time uzeti u obzir i kritike ovog odbora, a koje su se ticale e, samog složenosti e, sustava, te isto tako htjeli smo postići stopu ostvarenja. I to je razlog zašto smo izradili ovaj novi prijedlog. Dakle, kao što su neki od vas rekli, mi smo prešli sa, eh, prešli, odnosno predlažemo prelazak na provjeru učinkovitosti pojedinca, eh, odnosno stopu ostvarenja pojedinca na razini poljoprivrednika i ja prijedlog komisije je vrlo jasan. Ono što mi u prijedlogu kažemo jest da zapravo se e, post E, ono što smo da sada imali jeste e, cijeli niz e, pokazatelja za prihvatljivost troškova pojedinih poljoprivrednika. Ono što smo mi rekli jeste želimo se, želimo se fokusirati na razno ostvarenja. Mislim da je gospodin Flanagan se osvrnuo na to. Međutim, dakle, ovdje kad govorimo o razine ostvarenja nije zapravo samo ono što može može učiniti pojedinac, nego zapravo ono što e, može ostvariti zemlja članica, dakle na razini e, na zemlje članice. Ono što želim reći jest, kao što ste i vi sami rekli, imamo 13 poljoprivredna koji su se pridržavale pravila, ali neka pravila nisu imala smisla. Stoga mi kažemo, mislimo da, da europski ciljevi su ti koji imaju smisla, mi želimo ostvarenje razine europskih ciljeva, želimo da na nacionalnoj razine e, ostvare ti ciljevi, da se postave e, konkretni ciljevi, te onda se postavlja pitanje koje pravila su potrebna na razini pojedinog korisnika kako bi se postigla razina e, zacrtanog ostvarenja, umjesto da imamo detaljna pravila koja će se primjenjivati na svakoga i na sve. Dakle, evo to nadalje kada govorimo o ekološkim e, područjima, e, da, mislim da tu možemo imati određena područja Međutim, e, kada smo mi to rekli, onda je postavljeno zapravo pitanje e, možemo li to, e, što, možemo li to određena izuzeća, odnosno određena izmjena, dakle, može li ovo, može li ono, dakle, mi smo onda počeli na, na, na europskoj razini i tu donositi pravila i slično. Ja sam putovala diljem Europske unije i vidjela sam kako to izgleda. Mislim da i vi znate jako dobro kako to izgleda. Vrlo imamo različite situacije, potpuno drugačiju situaciju u Irskoj, potpuno drugačiju situaciju u Poljskoj. Dakle, ono što s ovim prijedlogom kažemo jest ono što mi želimo, želimo da nadalje imamo ekološki fokus na područja za koja će se plaćati e, poljoprivredna, poljoprivredna potpora. Međutim, zemlja članica je ta koja će reći e, koji je to fokus na ekološko e, područje u njihovoj zemlji. Dakle, ono, jer to je način na koji način možemo postići ciljeve ekološke zaštite, zaštite e, flore, faune, ptica. Dakle, zemlje članice su te koje treba sazadati ciljeva i e, onda zapravo izvještavaju o ostvarenju e, tih ciljeva, prije je riječ o biodiversitetu, biodiversitetu, odnosno bioraznolikosti i zaštiti ptica. Ako se želite vratiti ponovno na vrlo detaljna pravila za e, korisnike na europskoj razini, onda će ova razina ostvarenja biti druga razina. Imaćemo dvije razine e, provjere, imaćemo poznatno složeniji sustav nego što ga imamo danas. Nadalje, gospođa Miller govorila je i o prijelaznom razdoblju. Kada govorimo o tome, moram reći da mi se zapravo ne mijenjamo 100% na novi sustav sustav. E, mi smo rekli ne, ne, rekli smo postoji trenutačno dobri kontrolni sustavi koji dobro funkcioniraju u zemljama članicama i e, mi ne želimo, ne stvarati dodatno opterećenje, mi smo rekli <clears throat> takvi sustavi se mogu zadržati primjerice akreditirane jedinice za plaćanje, e, sustavi identificiranja i sl Sve to je nadalje zadržano u prijedlogu komisije. Dakle, sve ono što je do sada dobro funkcioniralo i što neće predstavljati dodatno administrativno opterećenje zemlje članice zadržava se i u buduće. Kada je riječ o pojedinim korisnicima i implikacijama za njih, ono što je predviđeno prijedlogom jeste da neće biti detaljnih, e, detaljnih pravila na razini pojedinog korisnika koji ne bi imali smisla. Dakle, zemljama članicama daje se određena fleksibilnost koja omogućuje da zemlje članice postave pravila za pojedine korisnike, odnosno pojedine regije, regije, tako da nemamo jedno pravilo koje će se primjenjivati na sve neovisno o razlikama. Eto, to je zapravo uzdržio ovog novog modela. Čula sam da su mnogi od vas e, rekli da ovaj novi sustav neće funkcionirati. Neki od vas su spominjali i 15. E, e, veljače. 15. veljače je pred vratima, a što zapravo se sada događa? E, dakle, zemlje članice zapravo um, dostavljaju vrlo detaljna izvješća o e, svim postignutim e, ostvarenjima, učenicima o svim um, um, prihvatljivim troškovima plaćanjima i slično. Dakle, ono što se očekuje do 15. drugog su izveće koje zemlje članice i, do dan, i danas e, podnose, a e, to se očekuje i u buduće. Dakle, do 15. drugog e, se dostavljaju sve, sve dokumentacija po sezdanju zacrtanih postignutim ostvarenjima koje se potom onda još jednom provjeravaju i potvrđuju. Dakle, mi imamo E, možda nešto drugačije načine izvješćavanja, međutim to je još uvijek izvješćivanja o prihvatljivosti troškova. Ništa drugo od onoga što imamo danas. I sada je zapravo teško za nas raditi s ovim izvješćima ako u njima stoji zapravo da će ovo što e, zemlje članice očekuje u budućnosti biti kompliciranije, složenije, već opterećenje od toga što imamo danas. Dakle, certifikacijsko tijelo će certificirati, to jezda potvrditi da brojke koje su, koje su podastrijele zemlje članice, bilo da je riječ o isplaćenim sredstvima ili drugim brojkama, e, primjerice informacija o modernizaciji i sl. Dakle, te brojke prikupljamo i danas, ali se njih ne potvrđuje, ali u buduće to će činiti certifikacijsko tijelo. Međutim, certifikacijsko tijelo neće izlaziti na teren i e, mjeriti veličinu e, hektara i slično što pak radi danas. Dakle, ono što smo pokušali jest sljedeće. Želimo smanjiti administrativno opterećenje postavljajući pravila koja će imati samo smisla E, i e, svrsishodna za ostvarenje postavljenih ciljeva. E, imamo model utemeljen na prijavljenim ostvarenjima. To je novi model, to je ono što imamo u prijedlogu i mi smo također s velikim zanimanjem pročitali i sve prijedloge izmjena horizontalne uredbe i tu je mnogo validnih zabrinutosti koje su iznijete, ali kao što je povjerenik već rekao, a i mi smo o tome vrlo mnogo razgovarali razmišljali. Biće nam drago i dalje e, surađivati sa vama, razgovarati s vama o svim e, predmetima dvojbi i brige. Hvala vam puno. Hvala, hvala vam puno. E, gospodin Flanagan, pola sata. Ma ne, dovoljno mi je pola, minute. pola minute spomenuli ste ova ekološka poljoprivredna područja i međutim ovo kako plaćati mislim da je dobro davati plaćanja za uspostavljanje održavanje ekoloških i poljoprivrednih područja međutim ono što evo zbog čega ja imam nade jeste da ste vi ovdje spomenuli i ovo održavanje tih područja. Dakle, ako održavaju ta područja, onda će dobiti određena pa, pa plaćanja. Ako ne održavaju, neće biti ničega. Eto, to je ono što, nam, što mi daje tračak na. Jedna minuta Mat Jedna minuta za odgovor. Da, e, mislim, da, kao što sam e, rekla, e, dakle, na europskoj razini ćemo, e, dakle, nećemo postavljati detaljna pravila. Na nacionalnoj razini je da se donesuju pravila postave ciljeve i zemlja članica je ta koja e, treba donesiti odluku o tome, te ako se želi zaštititi ekološka područja ili zaštititi ptice, postaviti ciljeve za koje treba postignuti, zapravo izraditi planove, a na temelju toga se onda dobivaju i plaćanja. Um, I wasn't going to intervene in this debate, but nisam se namjeravala javiti za riječ, međutim ovdje eh, je netko spomenuo živice eh, rupe i slično. Međutim, nakon što sam poslušala odgovor komisije, zapravo brine me nešto drugo. Eh, dakle, s jedne strane čini se da ćemo imati pojednostavljeno izvješće, međutim to zapravo ne govori ništa o tome što će zemlja članica tražiti od poljoprivrednika i to je nešto što također moramo, imati, moramo uzeti u obzir. Birokracija ima vrlo čudne učinke. Možda komisija ovdje smanjuje birokraciju u odnosu Europska komisija zemlja članica, međutim ne to ne znači nužno da će doći do smanjenja administrativnog opterećenja na relaciji zemlja članica. pojedinče pa, znači, poljoprivrednik možda možete nam odgovoriti i na to Izvolite, možete dati odgovor. Da, Mislim da zemlje članice su također iznijele određene kritike. Rekle su da predetaljna pravila nemaju smisla za sve korisnike. E, namjera komisije i naše, dakle onako kako mi to vidimo, jeste da zapravo na temelju uske suradnje se zna koja detina pravila se ne žele zadržati, odnosno koja pravila nemaju smisla za određeno područje ili zemlju članicu. To je će nešto što je tema rasprava kada se govori o strateškim planovima. Mislim da ćete se toga dotaknuti u okviru rasprave o sljedećoj točki dnevna reda. Dakle, to je nešto što treba uzeti u obzir kada se odobravaju strateške planove od strane Europske komisije. Zapravo jamstvo koje vi želite jeste jamstvo da će komisija odobriti planove, a kada odobrimo planove, onda naravno cilj je i da se u planu vidi e, namjeravano pojednostavljenje administrativnog opterećenja, dakle da je sastavni dio strateških planova, a ne horizontalne uredbe o kojoj sada raspravimo. Gospođo izvjestiteljice, Izvolite. Ispričavam se, da, gospodine predsjedavatelju. Evo, Zahvaljujem na svim ovim komentarima, prijedlozima, a komisija je također primijetila koliko je kontroverzna rasprava ovdje u, u ovom odboru pristup um, nas izvjestitelja, pristup uh, našeg tima jest da prvo razmotrimo što je ono što želimo postići, a onda da definiramo i naše prijedloge promjene. Postoji se na pitanje i kada će se seminar održati. Biće 6. veljače ovdje u ovoj zgradi na četvrtom katu E, imat ćemo prijevod na engleski, francuski i njemački. Isto tako dobit ćete i pozivnicu koju ćete nam moći proslijediti svima. Dakle, hvala vam puno. Mi ćemo i nastaviti mm, raditi na ovoj horizontalnoj uredbi kako bismo zajedno postigli ciljeve. Nećemo možda zadovoljiti potrebe svih, ali ćemo se potruditi da odradimo što je to bolje. Bogata za Najviše hvala. Ova rasprava bila jako bogata. Sada raspolažemo s više informacija na ovu temu. Važno je da se komisija složi s nama. Dakle, da pojednostavljivanje treba biti ishod ove uredbe. Hvala vam. Gospođa Herenc Garcia pridružila nam se. Želimo joj dobrodošlicu i bez daljnjeg čekanja daćemo ćemo riječ, a još uvijek čekamo na mišljenje od odbora Envi koje će biti jako važno prema članku 54. Također čekamo i na druga mišljenja. No, evo sada predajem riječ izvjestiteljici. Sí, hvala predsjedniče. Najprije želim reći da smo ovih tjedana jako puno radili, moj tim i ja, i želim im se zahvaliti i zahvaliti se kolegama i članovima tajništva te mog kluba zastupnika koji blisko sa mnom surađuju. Organizirali smo 13 takzvanih tehničkih susreta zadnjih nekoliko tjedana. Dakle, možete imati uvid u stanje stvari, u ritam koji je bio ritam rada na ovom dosjeu. Dakle, 13 tehničkih sastanaka i tri sastanka izvjestitelja u Sjeni. Morat ćemo nastaviti raditi sve do samog glasanja. cilj je da imamo sve mogućnosti otvorene. Upravo je takva situacija trenutno. Napose na strani kluba zastupnika, dakle zelenih, socijalista, a Dakle, na samom početku rekli smo da dok god ne bude definitivnih e, rezultata, sve mogućnosti ostaće otvorene. I sve dok ne dođe do sporazuma, svi će moći razmišljati o tome da, da glasaju za ili protiv ovog dosjea, kao što sam za sad rekla, sve opcije su tu, otvorene su, no ipak smo puno radili i ostvaren je konkretan napredak. Od samog početka pregovora Bacili smo se na prvi stup ZPP-a. Dakle, prvi opći ciljevi i prvi stup ZPP-a. Kada govorimo o ciljevima, trebate znati da nakon pregovora produbili smo popis ciljeva koje nam je predstavila komisija i u mom dokumentu vidjet ćete da sam malo i proširila taj članak. No mogu vam sada reći da je taj dio sada znatno e, bolje popunjen zahvaljujući doprinosu svih klubova zastupnika. Još jedna važna stvar, uloga žena u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Dobili smo različite amandmane s tim u vezi i e, uključili smo ih. Što se tiče e, pokazatelja. Pa treba znati da je rasprava otvorena. Pučani, liberali i ECR podržavaju naš stav, a socijalisti su tražili da uključimo dakle neke pokazatelje e, u to, ali mislimo da to nije moguće. Što se tiče definicija, mislim da je definicija pravog poljoprivrednika doista ključna stvar u ovome svemu. Ovdje imamo neke pregovore koji su donekle zahtjevni, teški, nismo previše napredovali, ja sam izljenjala određene prijedloge, no u datom trenutku treba će se iznijeti nove prijedloge. Što se tiče trajnih pašnjaka, ovdje se želim osvrnuti na ono što je rekao gospodin Deset. Dakle, istina je da su poljoprivrednici pod e, pravim pritiskom, dakle sa tih pet godina predviđenih za e, preinaku, dakle tih e, pašnjaka, travnjaka. Treba znati da su stavovi klubova takvi da imamo podršku određenih klubova zastupnika, ali ne svih, dakle i dalje ćemo nastaviti raditi na tome. Što se tiče mladih poljoprivrednika, tu smo dosta napredovali, to je tema koja nije problematična. Što se pak tiče novih eh, novih poljoprivrednika, vjerojatno ćemo eh, doći do eh, dogovora, vjerojatno ćemo se dogovoriti oko imena New Entrance in Agricultural Sector. Dakle, treba će malo poraditi na toj definiciji. Socijalisti inzistiraju na vanjskoj konvergenciji. Mi smatramo da je to nešto ovisi o nacionalnim planovima I predlažem vam sada da pređemo na sljedeću točku koja se tiče uvjetovanosti. Dakle, članak 11, 12 i prilog 3. U člancima 11, 12 i prilogu 3 nalazi se jedan od ključnih e, stupova ovog strateškog plana. I mi doista želimo inzistirati na jednoj ideji koja je jednoglasno bila podržana. Naime, treba pojačati zajednički dio ove jedinstvene politike putem uvjetovanosti. I mislim da smo došli do dogovora, iako postoje neke razlike u gledištima pose gledištima koja se tiču članka socijalnog, socijalnog aspekta koji treba ili ne treba ovisiti o članku 11. Istina je da su Pučani, Alde i ECR bili protiv toga, no socijalisti su inzistirali na tom aspektu, a podržavaju ih zeleni i guje. Kada govorimo o prilogu trećem, dobro, pardon, osvrnimo se najprije na članak 12. Tu kolega Ribeiro iz najudaljenijih područja treba znati da smo došli do dogovora o članku, u okviru članka 12. Dakle, tu nema nekih većih problema što se tiče ekvivalenata kulturnih centara, pa tu su se određene napetosti osjetile, no većina klubova zastupnika podržava tu definiciju. Evo, samo da popijem gutljaj vode. Dakle, prilog treći. Mislim da smo više manje došli do općeg dogovora. Neke točke treba, o njima treba još raspraviti, no jedna stvar jako je važna, osobito kada govorimo o široj javnosti koja zahtjeva da se o tome razgovara. Dakle, treba identificirati stoku, ali gubitak fizičkog identificiranja stoke može izazvati određene probleme. Dakle, probleme koji mogu izazvati ekonomske sankcije za poljoprivrednike. Mislim da trebamo još raditi kako bi smo stvarali konvergenciju. Naime, pučani smatraju da te sankcije, dakle te kazne koje bi bile nametnute poljoprivrednicima, uzgajivačima, smatraju da su te kazne ekscesivne. Dakle, da, treba imati kontrolu stoke, ali treba naći adekvatno rješenje kako se ne bi e, pravilo nepravdu ili činilo nažalost poljoprivrednicima. Dakle, naravno da oni ne mogu 24 sata dnevno e, biti na pašnjacima i provjeravati da li, da li životinja ima stalnu ispravnu oznaku na uhu. Dakle, može se desiti e, E, da stoka izgubi tu oznaku, a to ne mora nužno biti krivica poljoprivrednika. Dakle, raćemo na tome još. Što se tiče ostalih stvari koje su u tom prilogu, tu smo dosta napredovali. Što se tiče e, službe za pomoć, tu postoji jedna važna stvar. Neki zastupnici na ime izrazili su velik u brigu glede e, stanja depresije, samobojstava e, u sektoru poljoprivredi. Moramo to doista imati ozbiljno na umu mi kao parlament. Dakle, došli smo do jednog dogovora i smatramo da je taj dogovor zadovoljavajući te da omogućuje da e, služba pomoći estencije doista izađe u susret poljoprivrednicima. Time ćemo pokriti i fizičku dobrobit poljoprivrednika i članova njihovih obitelji. Druga polemična stvar koja zahtjeva pozornost i stalno mi se postavlja pitanje o tome, a to je capping, dakle određivanje gornjeg praga. Tu postoji prijedlog o određivanju gornjeg praga i kaže se sve što prevazilazi 150.000 eura treba biti e, umanjeno za, e, za, 20 posto, za 25% isplata, što se ne bi primjenjivalo ukoliko države članice odluče da namjene 50% svojih svoje nacionalne matnice redistribuciji. Dakle, to bi bio način da se to riješi. To upravo jest cilj za određivanje te gornje granice. Dakle, tu imamo različita mišljenja kod izvjestelja u sjeni, nemamo jasnih naznaka na koju stranu treba ići dalje. Zeleni, guje, socijalisti se protive ovom prijedlogu, a ECR i liberali i pučani imaju sasvim oprečan stav tim klubom zastupnika. Tako da ne znam da li ćemo uspjeti doći do dogovora, ali nastojat ćemo ostvariti većinu za naš prijedlog. Predlaže se također da se ima na umu i plaće, jer to je djelatnost koja je prijavljena, svi se slažemo s time. No, kada se radi o neprijavljenoj djelatnosti ili ekvivalenti toga, onda se neki klubovi e, protive tome. A to je nešto što bi se moglo odnositi na članove, neke članove obitelji koji nisu nurno plaćeni za svoj rad, a isto vrijedi i za usluge koje se pružaju dakle, na gospodarstvima koje će biti izuzete e, s tog e, gornjeg praga. Također smo povukli jedan prijedlog koji se tiče minimalnih zahtjeva za pravo na izravnu pomoć, jer tu ni na tehničkoj razini, ni na razini izvjestelja o sjeni nismo došli do dogovora. Dakle, taj prijedlog je bio povučen. Rasprava se i dalje vodi po pitanju članka 18. Dakle, područja gdje nema dovoljno stanovništva, područja, e, e specifična područja treba imati, dakle trebaju biti, njima treba pristupiti na specifičan način. Dakle, regionalizacija pomoći je također nešto o čemu je bilo riječi, no nema dogovora glede prijedloga koji je nama jako važan za zemlje poput Francuske ili Španjolske i taj prijedlog bi omogućio državama članicama da ograniče broj hektara koji bi bio podložan plaćanju. Na zadnjem sastanku izvjestelja o Sjeni bavili smo se i sa gospođom Neuhel ovim pitanjem i nismo došli do dogovora. No, gospođa Nohel, izvjestiteljica u Sjeni kluba zastupnika socijalista demokrata, nam je predložila da kao temelj koristimo doprinos za javno dobro. Sad pitanje koje se postavlja je kako e, tu postupati kada se govori o javnim dobrima, da li postoje neke regije koje daju veći doprinos javnom dobru od drugih, treba tu onda naći primjere spomenute su bile neke francuske regije, ali rečeno je da je iznimno teško mjeriti doprinos javnom dobru unutar jedne, jedne te iste države članice. Dakle, sve regije moraju biti uzete na isti način u obzir. A što se tiče diferencijacije, to je nešto što se tiče razlike u metodi rada poljoprivrednika način rada i povezanu uz mjere koje su blagonaklone e, e, okolišu i koje, koje primjenjuje koje primjenjuje svaki poljoprivrednik, a ne svaka regija. Što se tiče ograničenja broja hektara, postavljeno je jedno važno pitanje, već sam o tome govorila, dakle, ograničenje broja hektara koji, se, koji su prihvatljivi. Dakle, u mojoj, u zemlji ako se uzima u obzir sve vrste površine za isplate, onda bi poljoprivrednici dobivali jako e, skromne iznose. I mislim da je to crvena linija, dakle granica preko koje se ne dolazi u obzir da, da se pređe. Što se tiče prava na, na plaćanje, postoje neke razlike glede stupanja na snagu, dakle sve ovisi o datumu stupanja na snagu ove reforme i konzultirali smo s pravnom službom. Oslo nam je još e, ovo ključno pitanje koje se tiču mladih poljoprivrednika, naravno da svi želimo podržati mlade poljoprivrednike, no čitajući amandmane vidimo da postoji ogroman broj razlika o gledištima među nama. Mi smatramo da mladi poljoprivrednici Treba biti predmetom e, pažljivo razrađenih mjera. Moramo ih zaštititi, uspostaviti učinkovit sustav i razmotriti čitave brojne nijanse spram postojećeg sustava. Također je bilo riječi o podršci, o potporama u vidu uplata koje će biti namijenjene održivosti. Dakle, imate tu ta cijela rasprava koja je nezavršena, a koja se tiče uh, uplata namijenjenih mladim uh, poljoprivrednicima i ekosustavu. E sad, predviđeno je još nekoliko tehničkih sastanaka, 15 ih, uh, treba, ih je već održano, imat ćemo još mogućnost da raspravljamo na ovu temu i naravno stojim vam na raspolaganju. Hvala. Hvala vama. Izvjestitelji u sjeni imaju svaki po tri minute, onda ćemo zamoliti gospođu, sada ćemo zamoliti gospođu Neuhel da počne. Hvala e, gospodine predsjedavatelju, hvala gospodine izvjestitelju. Da, e, normalno je da različito procjenjujemo e, određene stvari. Dobro, spomno sam vas slušala i morala sam paziti da ne odmahujem cijelo vrijeme glavom. Vi ste neprestano ponavljali da idemo dobrim putem, ali načelo istine to se nam nalaže da kažemo da ne idemo pravim putem. Možemo reći da smo svi marljivi, da svi imamo dobru volju da svi dolazimo na sastanke i tako dalje. Dakle, nije riječ o načinu rada, nego riječ je o temama i o sadržajima gdje se razilaze naša mišljenja. Nismo na pravom putu. Počinjemo veze upravo s ovima što je to obvezujuće, što se obvezno mora riješiti na razine Europske unije, što na nacionalnim razinama. Ako govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, onda nam to trebaju one zajednički elemente. A onda svi pa i izvjetitelji ovdje govore o tome da ništa ne treba biti obvezujuće, da sve treba biti variabilno i rješeno na nacionalnoj razini. Dakle, kada je riječ o pojedinim tematskim područjima, razilaze se naše mišljenja. E, u otvrđivanje gornjih granica, ni tu nismo na dobrom putu. Mi nemamo nikakav plan što ćemo s radnim e, snagama. Neki kažu da 100% bruto e, plaća može doći za od EU unije. druge smatraju da je to moguće i za one koji zapravo uopće nisu zaposleni u poduzeću, nego su iznemljeni radnice. Dakle, ovdje imamo vrlo različita stajališta gdje nemamo kompromisa i stoga nismo na pravim putom. Nismo došli u fazu gdje se možemo eto još malo dogovoriti pa imamo rješenje. Dakle, nema rješenja. Uvijek se neprestano se akta vraća na tehničke zast, e, vraća na raspravu tehničke sastanke. Nismo na dobrim putem. E, kada je riječ o pojedinim ciljevima, moram se zahvaliti svima e, na podršci jer e, imamo ovdje deseti cilj koji smo uveli, nismo ga uveli kao zasebno, nego smo uveli u okviru devetog cilja i stoga na tom postignuću želim zahvaliti i ostalima. Ali gospođo se nije riječ, ovo nije nimalo osobno dobro surađujemo u skupini, međutim sadržajno mi smo nebo i zemlja. E, zelene površine. I čim ovdje imate dvije skupine, s jedne strane imamo trajne zelene površine, one su trajne, kako se to kaže, a onda imate one druge koji kažu ne, ne, ne, plodored je već sadržano u trajnom zelenim površinama. Ne, to, ne ide, to ne ide ruku pod ruku u istoj, rečenici. U na tehničkim sastancima smo o tome govorili. Nismo se složili od toga, nismo se složili danas, nećemo niti za pet, niti za deset godina godina. ćemo li kada je riječ o mladim poljoprivrednicima, što znači mladi poljoprivrednik? Govorimo o starosnoj dobi, što je s onima koji su mm, sa 40, možda 50 prešli u poljoprivrednike. Dakle, nismo se složili niko niti oko takvih e, tema. Dakle, o kolegama ovdje u odboru moram reći imamo dobru volju, ali E, pozicije se vrlo, e, vrlo razlikuju i ne znam hoćemo li postići uopće sadržajni kompromis koji će moći e, svi potpisati i podržati. Ali ješće je zvola poparta Ali ako ima volje, i ako se uloži veliki trud, onda postoji mogućnost da se dođe do zajedničkog puta. Dakle, ako postoji način, onda se to može podržati, gospođo Neuhel. Zastupnik Nikolson. Želim vam svako dobro, jer e, danas je vaš rođendan, dakle sretan vam rođendan. Hvala najljepša gospodine uh, predsjedavajući. Dođem i to uh, vrijeme kada se najradije ne bi sjetili svog rođendana, ali dobro. E, što se tiče ovog sadašnjeg pitanja, želim samo preporučiti e, izvjestiteljici, e, odnosno poželiti joj puno sreće, jer je ovo vrlo težak dosje. Mislim da to sasvim jasno moramo reći. E, radi se o jako teškom zadatku koji je pred njom i mislim da jako dobro obavlja svoj e, posao. ZPP je nešto na čemu sam ja radio od samog početka i mislim da sam već <laughs> dosta toga vidio. Radi se o jednom dugotrajnom postupku, na to se treba tako i gledati. Radi se o postupku koji se poboljšava s vremenom. Svaki put kada je dolazilo do reforme ZPP-a, taj ZPP se poboljšavao i naša dužnost e, izvjestitelja i suizvjestitelja je da dovedemo do tog poboljšanja. Zato se ja želim e, zahvaliti svima koji rade na ovom dosjeu e, sa nama, ali isto tako imamo i obvezu prema poljoprivrednicima i prema potrošačima, jer e, poljoprivrednika ne bi ni bilo bez potrošača. I mislim da je to nešto što smo vrlo često govorili na ovom odboru, ali se to ne spominje tako često na drugim odborima. Mislim da je ovdje veliko pitanje proračun, kao i obično. Mi se nalazimo u postupku rasprave reforme o ZPP-u, a ne znamo ni kakav će biti konačan proračun i ne možemo se sada vratiti unatrag i ponavljati sve one iste argumente koje smo imali prije i govoriti da ćemo se o tome dogovoriti kada budemo imali proračun jer do tad će biti novi saziv parlamenta, dakle nećemo napredovati. Ali sve dok nemate proračun ne znate s kojim novcima raspolažete za potrošnju. E, mi moramo ovdje raditi na održivoj poljoprivredi, E, koja će biti pozitivna za sve poljoprivrednike u Europi. Strateški planovi su stvarni temelj ove reforme i oni moraju biti dobri za naše poljoprivrednike. E, ZPP treba pomoći poljoprivrednicima u daljem poslovanju i to je ogroman izazov koji stoji pred nama. No moramo na konstruktivan način izraditi politiku koja će uzeti u obzir i e, okolišne aspekte. Ja sam uvijek e, govorio da Europa nisu poljoprivrednici već poljoprivrednike uzimamo u obzir u Europskoj uniji, ali isto tako okoliš nije problem, već je dio rješenja i sve dok ne priznamo to i dok ne uzmemo u obzir okolišne aspekte, nećemo pronaći rješenje niti za jedna od ovih e, velikih problema s kojima se suočavamo i e, svega onoga zbog čega nas optužuju da ne radimo dovoljno. Mi moramo postići određene standarde u Europi, na tome smo uvijek radili i tako i trebamo nastaviti raditi. Povjerenje povjerenik Hogan je uvijek naglašavao potrebu za pojednostavljenjem. Ja sam e, čuo dosta argumenata za to na ovom odboru i u drugim prilikama i iskreno se nadam da ćemo kroz ovu reformu to i postići. po mom sudu, ako ova reforma bude onakva kakvu neki žele, onda može stvoriti više birokracije za poljoprivrednike na terenu i može im otežati posao. E, I zato ja doista preporučujem da se ide ka većem pojednostavljenju, stvarnom pojednostavljenju za sve. I trebamo vidjeti koji su pravi ciljevi e, u svim e, klubovima koji se bave pitanjem, jedino tako ćemo postići dobre rezultate. I na kraju moram reći da ova reforma se, će se odviti, e, ali samo nakon dobrih pregovora. Dakle, mi moramo doista sudjelovati u tome i dati dobre argumente našoj izvjestiteljici. Ja se nadam da će ona biti u sljedećem sazivu parlamenta kako bi mogla nastaviti raditi na ovom pitanju jer je ona dosta informacija već prikupila i tek tada se može raditi prava analiza cijele ove reforme i izraditi konačni paket e, reformnih mjera koji će biti dobre za poljoprivrednike. Mi moramo učiniti ono što je u našoj moći kako bismo pomogli izvjestiteljici da to doista i postigne. Hvala. Da. Reforme se uvijek tiču prilagodbe. E, zato se tako često i mijenjaju. A što se tiče proračuna, on ne bi trebao niži u odnosu na onaj kojeg je predložila komisija. Gospodin Huitema, hvala najljepša, gospodine predsjedavajući. Evo, ja se želim dovezati na mog kolegu. Ja se zaista nadam da će izvjestiteljica biti ponovno izabrana i da će biti sa nama u novom e, sazivu kako bi mogla nastaviti raditi na ovoj temi i nakon izbora jer se radi o vrlo teškom dosjeu. Ja znam da je izvjestiteljica uložila dosta napora i rada kako bi došla do ovog e, nacrta e, mišljenja. Vrijeme je ovdje naš najveći neprijatelj i to je uvijek šteta. Jer iako nemamo e, sve detalje, znam da postoje velike razlike u različitim aspektima, ali te razlike nisu tako velike i mi svi želimo e, postići E, dobre rezultate glede i konkurentnosti i e, ozelenjivanja, pojednostavljenja ZPP-a. Svi to želimo postići, ali želimo i fleksibilnost za države članice, za regije. U Finskoj postoje potpuno različite okolnosti nego na jugu Portugala. To se sve mora uzeti u obzir. A e, to komisija je dala određeni predlog glede E, ovog pojednostavljenja, ali mislim da to nije sasvim uspješno, da se trebamo više usredotočiti na rezultate, a ne samo e, uzimati u obzir mjere koje imamo na e, raspolaganju. Mjere koje su namijenjene svima jednako nisu učinkovite. Trebamo se usredotočiti i na napore koje ulažu poljoprivrednici. Imam dojam da svi klubovi mogu manje i više prihvatiti određene aspekte, možda na različite načine. Znam da neki klubovi to žele prihvatiti uz ojačano e, uvjetovanje, ali isto tako iskazuju određenu fleksibilnost. E, svi se usredočavaju najviše na ciljeve kada se e, govori o strogoj uvjetovanosti, a drugi, kao što sam na primjer ja, se želi više usredotočiti na postizanje ciljeva i na mjere iz drugog stupa. Što se mene tiče, Mm, pa nije me briga kako ćemo doći do toga, ali mislim da je ovo sada prilika koju ne smijemo propustiti. Mislim da svi želimo isto. Mi želimo da ovaj ZPP bude e, dobar sustav koji će nam omogućiti da postignemo zacrtane e, ciljeve i nadam se da ćemo u narednim e, tjednima, mjesecima pronaći onaj sustav koji nam svima paše. Hvala. Gospodin Hausling. Hvala, zahvaljujem i izvjestiteljici. Nekako imam dojam da smo na potpuno različitim e, e, događanjima ovdje. Nisam imao dojam da e, napredujemo dobro. Dakle, imamo nekih tisuća i nešto prijedloga izmjena. Izvjestiteljica je rekla mi smo mišljenja. Da, izvjestiteljica ima mišljenje, ali je li to mišljenje i EPP-a, e to ne znamo, um, jer mi smo um, u EBP-u dakle, glasali o izvješću koji u potpuno drugom smislu. Dakle, iznenađuje me da ovdje se kaže, da izvjestiteljica kaže mi smo mišljenja, a ovdje zapravo govori o vrlo različitim klubovima. Nadalje, zapravo, malo je sumnjivo kako tu radimo. E, sve se zapravo svodi na tehničke sastanke, sastanke koji traju po pola dana, e, a, bilo ih ukupno 12, a onda dva sastanka izvjestitelja e, E, u sjeni koja traju po dva sata i u ta dva sata treba riješiti sve, potreba pa riješiti sva politička pitanja. E, dakle, e, za razliku onoga što je gospođa Miller rekla, mi ovdje rad, odrađujemo članak po članak, ali e, zapravo ono čime se ne bavimo jest e, odgovara li ovaj sustav načelno ili načelno ne odgovara, kao što je to pitanje postavila komisija, nego mi zapravo sustavno prolazimo članak po članak. I onda, da, možda ćemo reći tu i tamo smo se možda složili oko nego, a kada krenemo ono to u glasovanju oko svega toga, toga. Nastaće cijeli kaos jer ništa ne odgovara jedno s drugim. Dakle, i ove ekosheme. Da, imali smo to. Međutim, otvoreno je pitanje koliko je to obvezujuće. Obvezujuće 100% za zemlje članice ili samo djelomično. Pa onda pitanje na koji način će se to financirati. Sve su to pitanja koje se ne može zapravo riješiti. Ne možemo govoriti o obvezama iz eh, prvog ili drugog stupa ako ne znamo koliko je novca uopće predviđeno predviđeno za, ruralni razvoj. Dakle, ne možemo uopće ići u um, detalje, ne možemo raditi onako kako to izvjestiteljica želi. Da, na dobrom smo putu, ali put nas može e, zapravo odvesti i dovesti do toga da zastranimo, dakle, dovesti do stranputica i bojim se da upravo u tom smjeru idemo. definicije, evo samo definicija ovih je zelenih travnjaka i pašnjaka, zeleni Dakle, i o tome smo raspravljali dugo i na kraju imamo samo kaos, a sada, dakle, ovdje ono što je upitno, upitna je sama e, metodologija rada. I ono što bismo sada trebali raspravljati, o bismo trebali se sastati i raspravljati jeste e, kako uopće nastaviti raditi dalje. Dakle, dobro, s jedne strane imamo ovaj nepotpuni prijedlog e, komisije, a onda kasnije ćemo se voditi razgovori i sa vijećem, a pa dobro, može se zapravo reći, dobro, sve to kaotično, imamo tu nepotpuno prijedlog, oko toga radimo. Međutim, naša mi imamo određenu ulogu u tome i ne smijemo jednostavno to tek tako zanemariti i baciti u vjetar. Hvala. Panie pośle, jesteśmy na końcu kadencji. Poštovane kolege, mi smo sada na kraju saziva parlamenta. Mislim da smo dosta toga postigli za vrijeme ovog saziva i mislim da sada e, trebamo vidjeti koje smo to rezultate postigli, jer to je ono što će nas pitati birači. A ZPP je e, uvijek bio tu tema našeg rada i svi smo naravno uvijek imali najbolje namjere. E, uvijek smo e, raspravljali o ZPP-u u cilju poboljšanja te politike. I naravno trebamo biti i kritični, i to je nešto što nam može biti od koristi, ali ne možemo reći da je sve kaotično. Gospodin Flanagan. Um, Hvala najljepša. Evo samo što se tiče gospođe Garcije, e, moram priznati da mi je bilo teško pratiti njezino izlaganje, a slušao sam ga na engleskom e, i nisam sve mogao pratiti, moram priznati. E, ovo je, sada, sada imamo dojam da moramo požuriti, kao da je to nešto što E, zašto nismo znali da će se trebati odraditi. Pa trebali smo početi raditi šest mjeseci ranije. Imali, smo, imali bismo jako puno vremena na raspolaganju. Sada je 5 do 12, svi trebamo požuriti, ali moramo e, dobro paziti da ne djelujemo ishitreno. Ovdje postoji jedan cilj za mene i ljude koje ja predstavljam, a ne vjerujem da je to glavni cilj za e, pučane i možda još neke zastupnike ovdje, a to je 100% konvergencija do 2026. godine. Ja se slažem sa svima da ne možemo nastaviti plaćati e, ljudima isto onako kako smo plaćali prije 20 godina. E, ali ovdje imamo 75% konvergentnosti do 2026. godine, no mislim da E, to neće ići. Ja ljudima više volim reći istinu i reći ono što mislim jer ako jer inače nećemo postići ono što želimo. E, ovdje postoji dakle ovaj sustav preraspodjele e, isplata kako i uvođenje gornjih pragova, no moramo vidjeti što poljoprivredni ekonomisti kažu o tome. Oni kažu da to neće biti uspješno jer da ćemo na kraju zapravo e, doći do toga da nemamo što za raspodijeliti. E, a što se tiče žalbenog sustava, e, ja sam tražio da se to uključi jer je to glavni razlog euroskeptika među poljoprivrednicima. E, ja sam bio na e, sastancima poljoprivrednika e, sa mojim asistentom i čuli smo jako teške optužbe na račun Europske unije upravo zbog ekoloških planova i kada nas pitaju je li nešto učinjeno na ispravan način ili ne, to je kao kada E, dijete ode pitati prvo majku za odobrenje, kada to odobrenje ne dobije ode pitati oca i tako dalje. Kako ne bi do toga došlo u ZPP-u mi moramo imati dobar žalbeni sustav koji će biti na raspolaganju svakom poljoprivredniku. E, amandman kojeg sam ja predložio na e, odboru za proračunsku kontrolu je prošao i ja se nadam da će moj amandman i na ovu temu biti usvojen. Mi ne možemo ovdje živjeti samo u nekom e, euromjehuru, moramo slušati ljude što govore o ZPP-u. Postoji razlog zašto je su smanjene određene stavke proračuna za poljoprivredu. To je zato što smo im mi dali razloga da oni smanje taj proračun. Govorili smo o idejima koje se temelje na e, rezultatima, to je dobro, ali ne možete sankcionirati ljude koji obavljaju posao koji trebaju obaviti. Što se tiče mladih poljoprivrednika, E, tu se može govoriti o mladim poljoprivrednicima koji preuzimaju poljoprivredno gospodarstva u određenom trenutku, u trenutku koje e, njima, najviše odgovara. Zato mislimo da trebamo uvesti novu definiciju jer sadašnja definicija nije u skladu sa zacrtanim ciljevima. Također imamo još neke amandmane koje predlažemo glede promjene situacije u kojima se traže vještine vještine da napišemo da se trebaju uzeti u obzir stečene vještine koje su stekli dakle, na radnom mjestu. I također trebamo vidjeti kako mjeriti ove ekološke e, mjere. Mi u Irskoj imamo jedan sustav za to koji je povezan s plaćanjima, to postoji u Španjolskoj, gdje vam e, mogu dati ocjenu u odnosu na provođenje ekoloških mjera i u odnosu na to dobijete e, dodatne bonus isplate. Hvala. E, sada imate na raspolaganju još e, dvije minute. Jer smo jer više nemamo dovoljno vremena. Gospođa Egilijera, dvije minute. Bueno, muchas gracias, presidente. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti i e, izvjestiteljima kao i izvjestiteljima u sjeni. Sasvim je jasno da je ovo tema koja je dosta složena. Znali smo to na samom početku, a evo vidimo i danas na ovom sastanku koliko je to e, teška tema. A naročito zato što se ovdje ne radi samo o novoj reformi e, ZPP-a, već se radi o promjeni smjera i zbog toga je na nama da pažljivo radimo na tome. Ja ovdje želim spomenuti određene elemente. Moram priznati da sam evo pratila raspravu, ali ne mogu cijen, ne mogu prihvatiti to da e, neki klubovi se zalažu za reformu, a neki ne. E, znajte da u mom klubu, na primjer, ne postoji ujednačeno mišljenje. Neki zastupnici se slažu sa mnom, neki ne. I e, isto to možemo vidjeti i u drugim klubovima, među pučanima sigurno. E, to, u to sam potpuno e, sigurna. Mi svi imamo svoje prioritete, izvjestiteljica ima svoje prioritete i ti prioriteti se uzimaju u obzir, ali ne smijemo sada se sukobljavati jedni s drugima, niti sukobljavati e, jedan klub s drugim. I mislim da ovdje trebamo naglasiti određene aspekte kako bismo postigli ciljeve koje želimo postići, ali vas također treba <laughs> podsjetiti na to da trebamo glasati ovome za pet tjedana. Da, glasati. Kada to izglasamo, onda ćemo vjerojatno proslaviti to glasanje, ali do tad ima još dosta e, rada pred nama. E, Gospođe izvjestiteljice, e, dame i gospodo izvjestitelji u sjeni, E, što se tiče gornjih pragova. Za moj klub je to crvena linija. Znam da za druge klubove možda nije, ali za nas je to ključno. E, vidim da smo sada prešli na ovih 150 tisuća, pa me zanima kako možemo opravdati da određeno poljoprivredno gospodarstvo dobije 650 tisuća eura pomoći e, Dakle, radi se o poljoprivrednom gospodarstvu koje ima 23 zaposlena e, e, godišnje, dakle stvorila je 24 radna mjesta i dobije 650 tisuća eura pomoći. Zato mislim da trebamo imati te gornje pragove kako bismo ograničili i e, pomoć koju dobivaju ta poljoprivredna gospodarstva. Dakle, 650 tisuća eura za 23 radna mjesta. Onda se tu radi o jako važnim radnim mjestima. Ja nisam sigurna da je to model kojeg želimo imati. Ali evo, neovisno o ovom modelu, mislim da e, moramo uzeti u obzir i ovakve slučajeve koji postoje. Evo, u mojoj regiji postoje, ali sigurna sam da postoje i drugdje. Pa bih htjela da mi netko objasni E, svi oni koji odbijaju e, uspostavljanje gornjih granica da mi objasne evo ovaj slučaj koji sam ja navela. Kako to može biti realno i održivo? E, dakle, zatim što se tiče pridruženih plaćanja, tu moramo isto paziti i uzeti u obzir ono što se dešava u svakoj od regija. E, ovdje ne govorim sada o maslinama, mogu govoriti na primjer o uzgoju svinja, o vinogradarstvu, o bilo čemu. Svaki put se moraju uzeti u obzir i okolnosti, dakle za ova dodatna plaćanja, pridružena plaćanja. E, ovdje se spominje vino, spominje se med, e, ali ne spominju se masline, maslinovo ulje. Meni se to čini dosta čudnim, ali dobro. Dobro, u redu, zaključujem, gospodine predsjedavajući. Evo, zaključit ću. Dakle, ta dodatna plaćanja se ne trebaju dodati e, na ovo strože uvjetovanje. Ako ćemo imati strože uvjetovanje u redu, možemo to prihvatiti, ali što se tiče stočarstva, tu trebamo izveći bilo kako nikakve sankcije glede ovih dodatnih pridruženih plaćanja. Molim vas samo da razmislite o tome, gospođo Herac, e, dame i gospodo izvjestitelji u Sjeni. Znam da radite sve što je u vašoj moći i da želite raditi u interesu svih nas. Želim vam puno sreće i ako uspijete sve to postići u roku od pet tjedana, onda ćemo uspjeti i glasati o tome. U redu, evo, pet minuta ne znam kako, e, pet minuta ste govorili, a ja sam rekao da moramo ograničiti vrijeme. Ne možete govoriti tako e, dugo. E, u dvije minute ste nam predstavili ideje, a poslije ste nastavili govoriti o tome. molim vas da se držite dodijeljenog vremena. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dakle, od ovih dosadašnjih prijedloga mogu pozdraviti da se ograničava po manevarski prostor komisije, pogotovo kada je riječ o redistribuciji proizvodno vezanih e, plaćanja. Nadalje želim ovdje sasvrnuti na još tri točke. Kao prvo, uvjeren sam da su odlučitelji, dakle vijeće i parlament, moraju donijeti odluku o tome kako kako se ciljevi, odnosno ove odredbe o ciljevima i ostvarenjima mogu promijeniti, odnosno kako treba oblikovati e, načelo kondicionalnosti ili uvjetovanosti u zemljama članicama. To su sastavni elementi zajedničke poljoprivredne politike i to tome ne treba odlučivati komisija kroz delegirane akte. Nadalje, e, prijelaz na plaćanja trebaju biti zadržana na nacionalnoj razini. Na taj način možemo primjerice bolnice pružiti podršku po e, mliječnoj industriji ili pak uzgoju ovaca i e, koza. To moram također biti u tekstu. Nadalje, e, želim naglasiti da izvjestiteljica Odnosno, za razliku od onoga što je izvjestiteljica rekla, ja smatram da ovih 3% za mlade poljoprivrednike mogu podržati. Ono što nam treba jest e, smjena generacija i stoga moramo uzeti ovih 3%. 3% izravnih plaćanja trebaju biti zadržane u tekstu kao najmanji zajednički nazivnik, 2% nikako nije dovoljno. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine predsjedavatelju. E, zahvaljujem izvijesti izvjestitelju i s izvjestiteljima u sjeni. Dakle, imali ste vrlo strok vremenski okvir. Dakle, neću se sad uopće osvrnuti na to koliko dugo smijem ili ne smijem govoriti, no ono što želim naglasiti jeste sljedeće. Želim da nešto što izvjestitelji u sjeni trebaju uzeti u obzir kada rade na ovome. Dakle, ekoshema i kondicionalnost nešto što treba razmatrati razmatrati zajedno, ne može ih se odvojiti jedno od kad ne može se razmatrati što će tu predstavljati dodatno opterećenje za um, poljoprivrednike, e, jer ako ne razmatramo to na taj način, ZPR nema nikakvu svrhu. Ako ćemo ovdje imati dva odvojena elementa, onda ćemo zemljama članicama morati dovoljno e, E, prostora za provedbu ovih mjera. Također i e, kroz ovaj stup koji se odnosi na poljoprivredni razvoj kako bi zemlje mogle usvojiti mjere prema vlastitim e, uvjetima. Nadalje, što se tiče mjera kondicionalnosti, te mjere trebale bi biti zapravo posvuda iste. Daću vam jedan primjer. Evo primjero, dakle mjera GSPR2, e, dakle Nordijske poljoprivrednice, e, gdje imamo e, zapravo potpuno drugačije uvjete nego u drugim područjima. Dakle, imamo potpuno drugačije uvjete obradivosti zemlje i stoga moramo imati sustav koji će biti fleksibilan kako uvjeti ne bi bili prestrogi. Hvala. Hvala vam što ste se držali dodijeljenog vremena. Sada riječ ima gospodin Karti. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dakle, slažem se s ovom procenom da će zapravo zastupnici u sljedećem e, sastavu parlamenta će od E, odlučivati o pitanjima kao što su proračun, međutim, e, to ne treba ovdje neprestano ponavljati. Međutim, ono što komisija ovdje predlaže jeste nešto što e, se događa u okviru sniženja proračuna za poljoprivredu od 15% i nadam se da moja kolege neće zapravo podržati ovaj prijedlog niti će dati zajedno svjetlo ovom suludom prijedlogu. Ovaj, teško je predvidjeti e, nekakav scenarij, teško je predvidjeti da ovdje zapravo možemo osmisliti da u ovako kratkom roku sustav koji će funkcionirati za sve poljoprivrednike. Imajući u obzir e, na ograničeno vrijeme govorenja, e, želim podržati one govornike koji su govorili o uravnoteženju proračuna i redistribucije plaćanja. imamo sustav gdje imamo veliku, veliku većinu poljoprivrednika i poljoprivrednih e, i njihove obitelji e, teško slažu krajem i ovdje zapravo i se ponovno zapravo ukidaju plaćanja. To nije moralno, to nije opravdano i to je zapravo samo još jedan od dodatnih razloga zašto je teško e, potrošačima diljem Europe objasniti zašto zašto je nam zašto je zajednička poljoprivredna politika toliko važna. Ona nam je potrebna ako želimo ruralnim područjima, ruralnim zajednicama pružiti bilo kakvu budućnost. Trebamo imati transparentnu zajedničku poljoprivrednu politiku, sustav koji će funkcionirati za oni koji proizvode hranu, a potrošači zahtijevaju visoke za kvalitete i to im želimo omogućiti, ali da bi to postigli moramo imati stvarnu raspodjelu e, sredstava onima kojima je to zaista potrebno. Hvala. Riječ ima gospodin Santos. Hvala gospodine predsjedavatelju. Veliko hvala svim kolegama i kolegicama. Vrlo smo intenzivno radili na ovom e, dosjeu. E, ja smatram da moramo biti moramo biti vrlo jasni. Komisija ovdje govori o višem stupnju fleksibilnosti za zemlje članice kada je riječ o plaćanjima i načelu solidarnosti. Međutim, što to znači? To znači da mi u konačnici zapravo sve premještamo na nacionalnu razinu i time se ništa ne mijenja. U okviru dakle, svake zemlje članice postoji nešto što e, mi moramo vidjeti, odnosno shvaćati kao sastavni dio zajedničke poljoprivredne politike. Uzmemo jedan primjer ili jedan element, dakle, recimo rubna područja. To, za rubnim područjima postoje podzemni uvjeti, pa pogledajmo onda i pojedine stupove. Drugi stup ruralnog razvoja. Rubna ruralna područja moramo uzeti u obzir kada je riječ o ruralnom razvoju ili razvoju općenito. I ta područja se moraju razvijati i razvijati, a da se pritome uzmu u obzir njihove posebitosti. Hvala. E, gospodin Rob, hvala gospodine predsjedavatelju. Također čestitam izvjestiteljici. Ovo je zaista velik e, zadatak e, koji, koji ste dobili i ovo ja u potpunosti razumijem e, što je, što je pred vama. Međutim, ovaj dosje moramo dovršiti što je prije e, moguće. Moramo ovom dosjeu e, posvetiti potrebno vrijeme. Riječ je o budućnosti, riječ je o sustavu koji sadrži određene nekompatibilne aspekte i elemente. Vijeće se neće baviti ovim dosjeom do um, jeseni, to znači Znači imamo dovoljno vremena kako bismo usledili naša stajališta i kako bismo postigli opipljive pozitivne rezultate. Ono što je važno je eksterna konvergencija. E, CRP je zapravo jedinstvena politika koja se odnosi na cjelokupnu Europsku uniju, isti uvjeti za sve. Međutim, ako govorimo o, o ako govorimo o potpori, onda tu postoje velike razlike i za pojedine poljoprivrednike je teško e, biti konkurentni na tržištu i time dolazimo zapravo do točke na kojoj moramo dovršiti ovo pitanje. A ono o čemu danas govorimo jest da se postigne određeni prosječan iznos koji će biti dodijeljen svim zemljama članicama. Moramo jasno definirati datume, rokove, kada ćemo zapravo, do kada treba postići potpunu konvergentnost, kako bi svi bili konkurentni, jednako konkurentni na tržištu ne samo poljoprivrednice, nego i zemlje članice. Ako to ne postignemo, to onda će to ostati zapravo nešto što se prebacuje na budućnost. Ponovno, pa ovdje različite opcije, različite prijedloge i nadam se da ćemo uspjeti pronaći jednu zajedničku polazničnu točku. Hvala, gospođa Zana. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Ja također e, želim zahvaliti izvjestiteljici i izvjestiteljima u sjeni. Ovo je iznimno težak zadatak koji je pred nama. Mi svi imamo vrlo različita mišljenja o ovome. Postoje različita mišljenja i unutar istog kluba zastupnika. No ono što želimo postići jest e, uzeti u obzir posebitosti poljoprivrede u pojedinim zemljama članicama. E, stoga, evo, počet ću s temom koja, evo, tema gdje ja imam potpuno drugačije mišljenje od mojih kolega. Dakle, riječ je o kepingu, utvrđivanju gornjih granica. I govorimo ovdje o Rumunjskoj. Mi, mi nismo za obvezujuće gornje granice. E, mi ih ne želimo, ali ako će doći e, do toga, ako će se utvrditi gornja granica kao iznos, onda mislim da je dobro da se to učini na e, dobrovoljnoj razini. Evo, ja se u potpunosti slažem s time da mala i srednja poduzeća trebaju dobiti potporu, ali kada je riječ o utvrđivanju gornjih granica o kepingu kao što ga imamo danas, onda smo pak mišljenja da se to treba odnositi na srednje velika poduzeća. Poljoprivreda, odnosno potrošnja ili izvoz temelje se upravo na ovim srednje velikim poljoprivrednim gospodarstvima. Dakle, želimo pronaći mogućnosti, želimo pronaći način na koji možemo dati podršku malim poduzećima, ali isto tako podrška je potrebna i srednje velikim i velikim poduzećima. Ne znam postoji li ta mogućnost u ovom trenutku, a kada je riječ o mladim poljoprivrednicima, tu se slažem slažem e, s ovim prijedlogom od 3% za izravna plaćanja jer mladi poljoprivrednici, njih treba ohrabriti. E, potrebni su nam, potrebni su nam u ruralnim područjima, u protivnom e, ćemo se morati nositi s fenomenom starenja ruralnog područja. Hvala. Da, evo, ja sam e, dala tri prijedloga izmjene, nekoliko prijedloga izmjena, ali tri su vrlo važne za nizozemsku. Dakle, imamo nizozemni niz odredaba za izravna e, plaćanja. E, dakle, treba zapravo sada kako će se ovo sada prevesti u zeleni i plavi sustav. Hoće li to biti jednostavnije za naše poljoprivrednike? Bojim se da će to biti zapravo birokratski blokiran u novom prijedlogu. Ako ovdje imamo odredbe, odnosno ako se uspijemo riješiti, onda možemo nastaviti sa e, 30%. Međutim, e, ovdje još uvijek imamo određena ograničenja kada je riječ o zelenim e, travnjacima i vršnjacima. E, dakle, pitanje zapravo koje se postavlja pitanje jeste zapravo slušali se uopće naše mišljenje, ovo što mi kao odbor kažemo. Mi ovdje iznosimo svoje mišljenja, dajemo prijedloge izmjena. Mi e, zapravo ovdje blokiramo budućnost poljoprivrednika. E, zapravo ovdje ne činimo ništa niti da bismo stimulirali napredak, da bismo očuvali okoliš. E, mislim, evo, amandman 51. E, dakle, mi želimo zapravo brisanje ovoga. Treba nam potpuno drugačiji pristup. Mi kao zastupnici Europskog parlamenta nadam se da možemo dati komisiji jasan, jasnu poruku, jasnu poruku da mi želimo podržati i dati podršku mladim poljoprivrednicama. Dakle, treba nam najmanje 33% za mlade poljoprivrednike iz drugog stupa i time mogu zapravo samo podržati Toma gospodine Dorfman. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dakle, e, nekako imam dojam da u ovoj raspravi danas e, zapravo ono što se čuje jest da sve ovo što imamo danas jest loše, a nije tako. Mi imamo zajedničku poljoprivrednu politiku i zapravo sada treba vidjeti što se može popraviti, što je to tijekom godina otišlo u krivom smjeru i sada je potrebna e, poboljšanje. Dakle, ne, ne smijemo dopustiti da na nas utječu oni koji iz aktualnog sustava, u aktualnom sustavu profitiraju, možda i previše profitiraju. E, glavni cilj, barem kada ja govorim o tome, jeste održati ovaj sustav poljoprivrednika u ruralnim područjima i očuvati ruralna područja. A da bismo to postigli potrebne su dotične izmjene. Ponajprije u prvom stupu. U prvom stupu tijekom godina došlo je do određenog razvoja koje zapravo više ne možemo podržavati. Imamo korisnike e, koji e, imaju prava na primitak plaćanja, ali zapravo uopće više nisu poljoprivrednici. Ne bave se poljoprivredom, svake godine e, primaju plaćanja Dakle, mm, onda ovdje imamo e, tu zapravo investicije kroz plaćanja za zapravo tu imamo investicije u poljoprivredu koje ne dolaze samo um, iz Europske unije, nego imamo zapravo investicije koje, pogotovo u izvršnim dijelima Europe, koje nema nikakve veze sa Europom. Nešto što uopće nije u sastavnom dijelu uh, zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, imamo tu ulaganja iz Rusije, uh, uh, ulaganja iz sed a a ta ulaganja se sufinanciraju onda novcem iz Brisela. I mi mislim da kada se i ti aspekti sagledaju, onda bojim jedini zaključak koji se nameće jest da potrebne su promjene. Potrebno je drugačija preraspodjela sredstava iz prvog stupa, Potrebno su utvrđivanje gornjih granica, potrebno nam je posljedanje konvergentnosti i potrebno je preispitivanje zapravo e, zahtjeva i isplate plaćanja za onima koji zapravo nisu više poljoprivrednici. Samo ako se uhodimo u košac prvo s time, postići ćemo dobro sustav sustav zajedničke poljoprivredne politike za budućnost. Hvala. Hvala vam e, puno. Rekli ste da e, da trebamo zadržati one elemente e, znači, koji su dobri. To je točno. Sada gospodin Vajca. Da, evo, kao što smo vidjeli u EPP-u imamo zapravo potpuno različite pristupe. Pitanje je izvjestiteljice što vi podrazumijete pod e, pravim poljoprivrednikom? Je li to poljoprivrednik koji 70% primanja zarađuje kroz turizam i samo na temelju toga uspjeva preživjeti u alpskom području? E, kako to vide drugi iz epp odnosno što su vaši prijedlozi da se spriječi tržišne distorzije? Ne, distorzije i razlike između e, e, Portugala i Finske, nego distorzije na tržištu Slovenije, Austrije, Poljske, dakle na nacionalnoj razini i kako zajamčiti da imamo pa usporediva e, mjerila ako će se sve svesti na nacionalnu razinu. Zašto ovdje govorite o kepingu? Imali smo 60 tisuća, 100 tisuća, 50 tisuća, sad imamo 120 tisuća, a sada želite modulirati sa 25% manje ili više. To nije pravi capping, to nije utvrđivanje govornih granica. Zar zapravo ne obmanjujete naše slušatelje kada govorite o gornjim granicama, a onda u to još ubrajate i e, plaće i e, slično. A novi, e, poljoprivredna poduzeća, njima nije potrebno 150 tisuća eura, njima treba više, treba poticanje prvih 20 hektara. O tome nisam čuo ništa od vas. E, što to znači da je to izdvojeno iz ovog izvješća? A jeste tako nešto kolege se no Da, da, poljoprivredna politika je dio rješenja i moje poljoprivredno gospodarstvo je dio rješenja, ali nismo mi svi dio rješenja. Neki od nas su i e, razlog e, zašto postoje problemi. Neki trpaju novac u svoje čepove I sad ovdje imamo one koje zapravo ovdje govori posjećaju na ovaj odlični post, ali gospođa je juče rekla da će se ona boriti za očuvanje polju, e, proračuna za zajedničku poljoprivrednu politiku, ali hm, moramo vidjeti na koji način će se to e, zapravo ustavno postići. Gospodin Bogović. Najprej generalno želim da bi v temu Najljepša hvala Najprije nadam se da će parlament donijeti još u ovom sazivu odluku i mislim da će tome biti jako teško, ali dugujemo to Evropljanima. Drugo, slažem se da smanjenje od 15% je previše i u pregovorima treba riješiti tu grešku. Podržavam načelo veće subsidijarnost i fleksibilnosti i s tim temeljem veću veće pojednostavljenje i manje kontrole poljoprivrednika. Zatim, apsolutno podržavam model poljoprivrednog e, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. smatram da određivanje gornje granice treba biti strogo definirano i također trebamo priznati da su obiteljska gospodarstva puno naklonjenija očuvanju okoliša, to ne trebamo izraziti samo riječima, već i uredbama, pravima. Što se tiče mladih poljoprivrednika koji preuzimaju poljoprivredna gospodarstva, problem je najčešće na strani onih koji predaju svoje gospodarstvo. Mislim da trebamo to imati na umu. No, mnogi preuzimaju poljoprivredna gospodarstva kada dođu do starosti 55 godina, to je veliki problem također. Također sam se bavio pitanjem digitalizacije ruralnih područja kako bi se izgradile zadovoljavajuće infrastrukture, digitalne infrastrukture i razvoj vještina, kada, na primjer kada govorimo o mobilnosti, o preciznom, preciznoj poljoprivredi i pristup e, dijeljenja gospodarstva i tu su i temeljni problemi kao što su socijalna pitanja, obrazovanje, infrastrukture. Dakle, sve to je jako važno ako želimo da prežive naša ruralna područja. Gospodine Dantan, izvolite. Hvala, predsjedniče. Najprije dopustite da zahvalim na e, kolegici Ester Ranci i zahvalim na njenoj sposobnosti slušanja nje i njenog tima, jer već puno tri mjeseca veliki rad, e, trud uložen da bi se došlo do kompromisnog, kompromisa do kojeg smo došli. Poljoprivrednici nam često prigovaraju da stalno mijenjamo pravila. Glede određenog broja tema u omnibusu protiv mišljenja komisije, istina, e, došli smo do određenih e, dogovora. Mislim ovdje na pitanja aktivnosti, mislim na stalne pašnjake, mislim na parenje pomoći, uparivanje pomoći i sada kada sve te mjere počinju ulaziti u primjenu, sada se borimo kako bismo ih ponovno mijenjali. Mislim da ne smijemo upasti u zamku koja je pred nama. Oslonimo se na ono što smo zajedno napravili između vijeća i parlamenta, to je doista plod našeg rada. I ako to napravimo na taj način bismo se trebali snalaziti narednih godina. Što se tiče potpore povezane s proizvodnjom, to je za mene stvarni prioritet jer e, u velikoj zemlji kao što je moja u kojoj je situacija jako diversicirana moramo moći odčuvati te pomoći koje se tiču na primjer proizvodnje mesa, a to s područja gdje samo jedina stvar koja raste je trava. Što se tiče određivanja gornje granice, mislim da prijedlog je Ranc da se podigne taj iznos na 150.000 tisuća eura istovremeno se uspostavi mogućnost da se prvi hektari financiraju, to treba uzeti ozbiljno razmatranje. U prethodnom sazivu i u prethodnom ZPP-u to se moglo napraviti. Ta politika E, da se da veći bon za prve hektare je e, zanimljiva i korisna, jer na taj način se podržava male poljoprivrednike. A kada već o njima govorimo, u vinogradarstvu komisija je iznijela određene prijedloge o, o gornjim granicama za pomoći i mislim da moramo doista paziti da se ne prekorače te gornje granice, jer e, time bismo mogli narušiti tržište. Hvala gospodine Buda. Hvala predsjedniče. Ja želim čestitati izvjestelju, izvjestiteljici i izvjestiteljima u njihovu radu. Želim spomenuti par stvari. Konvergencija. Dobro, dakle, tu smo govorili da želimo da ZPP bude učinkovit za sve poljoprivrednike, no da tu moramo imati jednaka plaćanja za poljoprivrednike i sa istoka i sa zapada, jer teško mi je zamisliti ravnopravne uvjete te i kad neki dobivaju krajnje, jako različite iznose od drugih. Dakle, molim vas da imate i tu konvergenciju na umu. Drugo, novi, new entrances, dakle, novi poljoprivrednici. To je kategorija koja mm, na neki način obuhvaća mlade poljoprivrednike, jer mali poljoprivrednici htjeli bi nastaviti s tim poslom, ali to nije dovoljno da se spriječi depopulacija. Dakle, moramo imati i te, tu kategoriju new entrances. Što se tiče od ređivanja gornjeg praga, kolege, zamislite situaciju. Dakle, ja sam o tome raspravljao sa rumunjskim poljoprivrednicima. Dakle, velika poljoprivredna gospodarstva koja su pozajemno novce, imaju kredite, dakle, za svoje domove i tako dalje. Dakle, te imaju te kredite koje trebaju otplaćivati, a oni su i subvencije uključili e, u kredit, a kada bi ostali bez tih e, subvencija, onda će ostati bez aktivnosti, bez imovine, bez ičega. Dakle, možemo li mi, e, što ćemo s njima? Dakle, dobro, slažem se gospodinom Dorfmanom, naravno, postoji, postoji spekulacija u Istočnoj Europi, ali što ćemo napraviti s ljudima koji, koji polaze od dobre namjere, koji imaju kredit za svoju kuću, za zemljište, oni će bankrotirati jednostavno. Da li mi smijemo takvu odgovornost preuzeti na svoja pleća? Žao mi je. Ali nitko od vas ne može se vratiti u svoju, e, svoju, svoju izbornu jedinicu i reći da je to dobra stvar. I također želim inzistirati na potrebi da se e, uvjet e, identifikacije životinja otkloni, jer na taj način se najviše sankcionira poštene poljoprivrednike. Predsjedavajući, što se tiče ovog aspekta zaštite malih i srednjih poduzeća, želim nešto reći, no zar nije ovo opasno da prepustite ovakav tekst e, nožu kojim će ga komisija srezavati? Ne bojite li se da će se na taj način e, srezati sredstva jer se nema dovoljno proračunskih sredstava. želim se dovezati na ono što je komisija malo prije rekla. Izgleda da komisija želi očuvati ono što navodno funkcionira, a na polju certifikacije i kontrole. Ali u biti što oni žele kontrolirati, što žele certificirati? da li je to ono što komisija, da li će to biti samo ono što komisija, što će komisija odlučiti, a ne ono na čemu vi radite. Daleko smo od pravog puta i neće nam biti stvari jasne sve dok ne budemo znali s kakvim proračunskim sredstvima budemo, ćemo raspolagati u budućem ZPP-u. Evo, tu sam rečenicu čuo više manje od nekih od naših kolega, a ja se ubivam govoreći vam to isto od sastanka do sastanka. Što se tiče mladih poljoprivrednika, svaki drugi u Francuskoj počinje svoju djelatnost, e, a da ne traži uopće te e, pomoći koje je izuzetno teško e, dobiti. A trebali smo se zamisliti zašto je tome tako. Hvala. Hvala. Želim zahvaliti gospođe Rans Garcije. Ovo je odličan posao. Dakle, tri stvari želim reći. Najprije, ne možemo pristati na to da se smanji taj maksimalni doprinos. Pogledajte najudaljenija područja. Za ta područja će stvar biti nemoguće jednostavno. Dakle, treba raditi u biti na projektima koji su usmjereni ka poljoprivredi. Drugo, struktura drugog stupa. Mislim, i dalje na najudaljenije područje ovdje. Dakle, trebamo imati izravna plaćanja za projekte ruralnog razvoja i tu moramo imati izravne ugovorne veze između različitih e, tijela vlasti, na lokalnoj razini i komisije. Dakle, ne možemo stalno ići preko središnjih centralnih vlasti. Treće, izvjestiteljica je puno radila kako bi zaštitila različite programe potpore i pomoći. No, najudaljenija područja bit će uzeta u obzir u strateškim, nacionalnim strateškim planovima. Dakle, tu postoji dona, doza autonomnosti koja se ukida, no trebamo čuvati neovisnost tih najudaljenih područja i pružiti im mogućnost da izravno pregovaraju s komisijom. Znam da je to nešto do čega je jako stalo izvjesteljci i izvjesteljima o sjeni i molim ih da to imaju na umu. Gospodin Lozela, Hvala predsjedniče. S obzirom da nemamo višegodišnji financijski okvir, još mislim da je jako teško vidjeti e, steći dojam o kakvim će se tu fondovima raditi u novom ZPP-u. Parlament se naravno može protiviti svakom smanjenju proračuna i naravno moramo zadržati svoju slobodu da mijenjamo e, prijedloge ukoliko ponuđeni ZPP e, neće biti zadovoljavajući. Dakle, mislim izvesteljice da smo zadovoljni po tom pitanju, ali općenito govoreći ne jer vi se za cilj dajete izbjegavanje ponovne nacionalizacije ZPP-a. No upravo imajući u obzir specifičnost eh, svih eh, područja, moći će se riješiti probleme koji se tiču ZPP-a. Ne, ponovna nacionalizacija nije prijetnja niti eh, uvreda. Mislim da bi što više to omogućilo poljoprivrednicima da i po regijama da e, se ojačaju prije nego što se počnu, prije nego što se očešu e, o međunarodno tržište. A inače ovo što govorite za provedbene izvršne akte je jako zabrinjavajuće jer broj ovih e, pravila je toliki da sada treba o tome odlučiti među suzakondavcima, a ne naknadno i da to radi sama komisija. Dakle, ništa nije manje opravdano nego da se komisiji koja je demokratska institucija daje takve ovlasti. Zatim, što se tiče vašeg truda da se zajamči e, dostojan dostojne prihode poljoprivrednicima nije zadovoljavajuće ovo što kažete. Zašto ne prokazujete E, međunarodnu politiku po pitanju poljoprivrede. Zašto kao i inače nikada se ne dovodi u pitanje dogmatski pristup e, e, slobodne trgovine koji nam se takvu štetu na našoj poljoprivredi. Isto tako mislimo da treba ukinuti ovu politiku. I evo za kraj, mislim da nam je ostalo još puno posla ostalo kako bismo zajamčili e, poljoprivrednicima da će se zaštiti od rizika i zajamčilo relativnu ravnotežu i zadovoljilo e, ekonomske probleme u poljoprivredi. Gospodine Javor, Hvala gospodine predsjedavatelju. Evo možda loša vijest. Dakle, najnovija vijest da život na zemlji nije vječan, ali s druge strane i dobra vijest, ostalo je na nekih 6 milijardi godina e, da ovdje govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Dakle, evo, ovo je poruka kolegama koji ovdje imaju određene strahove. Mi smo stručnjaci, političari, a to znači da naše zadatak je da postignemo, naše zadatak postignemo kompromise, a za kompromise se treba boriti. Evo primjer e, gornje granice i e, digresije. Dakle, kada god govorimo o tome, uvijek e, obuhvatimo pogrešne. Ovo što je kolega Domen rekao nije loše, ali treba nam tjedne seminar da vidimo kako to uopće možemo spriječiti. Međutim, što zapravo želimo? Ako se dvije obitelji e, ujedine i imaju poljoprivredno gospodarstvo, što to znači? Želimo ih je zapravo e, kazniti ili želimo li uvesti regulirano radno vrijeme? Je li do veliko uvijek dobro, a malo loše? Dakle, mislim da o tome treba raspravljati kasnije, a ne sada da govorimo o e, ZPP-u i nadalje. Ono što sam uvijek govorio, ponavljam i e, sada, u središtu svega mora biti poljoprivrednike. Dakle, treba smanjiti administrativno opterećenje, e, treba izuzeti iz kondicionalnosti cijeli niz elemenata kao što primjerice su zeleni, travnjaci i tako dalje. Isto tako slažem se s kolegama koje su rekle da ovaj novi prijedlog mora za se očuvati zajednički okvire zajedničke poljoprivredne politike, a da onda e, strateške planove treba razrađivati na temelju primjera dobre prakse, potom ekosheme, drugi stup, dakle kao što sam da to govorio i do sada. Hvala. Gracias, presidente. Bueno, yo Gospođa senar Rodriguez, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja bit ću kratka, imam samo par pitanja. Dakle, najprije što se tiče određivanja gornje granice, to je važna stavka i mislim da je doista važno očuvati gornje granice pomoći. To je doista jedini način da imamo redistribuciju i da podržimo, da podržimo mala i srednja gospodarstva. Što se mene tiče, ja sam predložila neke amandmane. Predlažem tri vrste gornjeg praga. 30 tisuća za sva e, poljoprivredna gospodarstva u jako favoriziranim područjima, 40 tisuća u normalnim zonama i 60 tisuća eura u brdovitim planinskim područjima. I to bi bio maksimalna gornja granica. Mislim da bi to bilo važno i da bi to bio dobar način da se da napravimo redistribuciju pomoći i da se pomogne e, malim i srednjim e, gospod, poljoprivrednim gospodarstvima male i srednje veličine. Također je važno da se više bavimo cijenama. Važno je da se dođe do pomoći za poljoprivrednike i poljoprivrednice koji rade u E, poljoprivrednim gospodarstvima male i srednje veličine i kojima je to prv, glavna djelatnost. Dakle, treba im e, dati važnu, veliku pomoć koja će im omogućiti da prežive u tim područjima u kojima žive, a neovisno od potpora i pomoći koji dolazi iz drugih izvora. Mislim da je to ključni aspekt koji ne smijemo izgubiti iz vida u raspravi, osobito ukoliko želimo djeti nad tim, ako nam je stalo do toga da ljudi ostanu na, svojim na svojoj zemlji, dakle ako želimo da eh, se obnavljaju generacije, da oni dalje proizvode eh, prehrambene proizvode. Dakle, moramo doći do dobre definicije toga što je poljoprivrednik eh, s punim radnim vremenom, a što je poljoprivrednik koji s time bavi na pola radnog vremena. I za kraj želim vam reći da i ja želim shvatiti zašto povjerenik stalno govori o tom trenutku da će se glasati o ZPP-u. Što to znači? Da li će nam netko pojasniti to ili će si, o, da li će nas se vršiti pritisak na nas da žurimo ili će nam parlament dati vremena za rad? Gospođa Petir, izvolite. gospodine predsjedniče. prije svega čestitam kolegici herranz na trudu i vremenu koje ulaže u ovaj komplicirani file e, i doista bih joj željela e, čestitati zbog toga što je našla vremena saslušati predstavnike svih e, država članica uvažiti naša razmišljanja i naše različitosti i raditi na kompromisnim amandmanima tako da drži zajedničku poljoprivrednu politiku e, na europskoj razini a opet nam daje e, šansu da svi e, nekako ovdje nađemo svoj prostor. slažem se s kolegama da ukoliko želimo postići generacijsku obnovu koja se čini danas kao prioritet zajedničke poljoprivredne politike jako je važno da posebno mjesto imaju mladi E, poljoprivrednici i u tom smislu e, vidim da smo svi na istom tragu i da kolegica Herans e, uvažava naše prijedloge. A mislim da niti podrška komisije u ovom slučaju neće izostati. Ono što bih posebno istaknula jest pitanje položaja ruralnih žena koje su do sada nekako bile nevidljive. Eh, ja sam tu uložila podosta amandmana i eh, vidim da kolegica Herans također u tom smislu eh, razmišlja i da želi podržati posebno ruralne žene. Zalažem se da se zadrže podprogrami za ruralne žene koje je komisija nažalost predložila ukinuti. Mislim da to ne bi bio dobar smjer i želim evo kroz E, ovu raspravu još jednom podržati nastojanja da zajednički kroz ovaj odbor bez obzira na političke razlike koje jasno postoje i koje postoje između naših država članica nađemo najbolje moguće rješenje za naše poljoprivrednike. Hvala gospodine predsjedavajući. Moram priznati da sam eh, dosta zabrinut jer ova rasprava se odvija kao da se sada nalazimo u trenutku kada je tek predstavljena reforma ZPP, a sada je već 29.1 i trebamo glasati o ovom pitanju na odborima negdje u ožujku. <laughs> Dakle, nije nam ostalo puno vremena, a s obzirom na ovu današnju raspravu moram priznati da sam zabrinut. Mislim da nismo još došli do kraja puta. A to znači da prijedlog reforme koje e, nismo zapravo dovoljno ozbiljno uzeli u obzir. Mi smo na početku mislili da je to samo administrativna prilagodba, i pojednostavljenje a sada se e, ispostavlja da se tu radi i o pitanju subsidijarnosti i još nekih drugih aspekata. Dakle, dosta toga još je ostalo za raspraviti i nisam sigurna da ćemo stići sve to obaviti u zadatnom roku. E, komisija bi nam trebala dati nešto više vremena kako bismo na ispravan način mogli obaviti ovaj posao, jer ovo se tiče različitih sektora i mislim da sva izvješća trebaju na detaljan način razmotriti određene aspekte. Ja ću ovdje samo spomenuti tri e, a to je pitanje e, gornjih granica, to je ključno pitanje. Mislim da o tome treba još razmisliti. Želim se zahvaliti izvjestiteljici na komentarima, iako su ovo još previsoke razine, ali u svakom slučaju to se treba povezati i sa raspodjelom plaćanja ako želimo imati pravo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, ne smijemo se baviti samo e, gornjim granicama, već i pitanjem zapošljavanja. A također što se tiče proizvodno povezanih e, plaćanja, to je također jako važno pitanje, a do sad nismo uspjeli riješiti ga e, i mislim da se to treba povezati sve. Dakle, gornje granice, pitanje raspodjele plaćanja i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 Pan, pos, pan dyrektor Niejar, ten Deset minuta. Hvala najljepša. Gospodine predsjedavajući, želim e, također se pridružiti svim pohvalama ostalih e, zastupnika koji su pohvalili e, izvjestiteljicu koja je uspjela smanjiti preko 5000 amandmana na jedan razuman broj. To je sigurno bio težak zadatak i naravno bilo kakvu tehničku pomoć koja vam može biti od koristi ćemo vam vrlo rado pružiti. E, ja ću pokušati ograničiti svoje komentare na opće komentare i možda ću dati par nekih specifičnih komentara. Na samom početku želim vas napomenuti da je novi proizvodni model koji predlaže Europska komisija model koji e, ne kaže samo da ovaj sustav kojeg sada imamo koji se temelji na e, skupnoj E, uredbi, ali i drugim uredbama jedno e, lice onog što želimo postići. Mi zapravo želimo pomoći državama članicama da izrade strateške planove koji su u skladu s njihovim potrebama, što znači da državama članicama trebamo ostaviti manevarski prostor za to, a pravila koja će biti na europskoj razini će se ograničiti samo na E, osnovna načela koja su nužna za e, jamčenje e, tog zajedničkog aspekta ove politike. Mi smo u predlogu komisije pokušali ograničiti pravila na vrste intervencija, bilo da se radi o izravnim plaćanjima, sektorskim pomoćima i to smo htjeli ograničiti na minimum, a unutar toga države članice mogu vidjeti što je njima potrebno. Eh, ako se za vrijeme pregovora vratimo na onaj sustav u kojem Europska unija eh, sve zakonski uređuje, onda ćemo možda eh, uništiti taj sustav jer ćemo se vratiti na onu situaciju u kojoj su države članice došle k nama i zatražile da im omogućimo da same odluče što se treba učiniti u skladu s njihovim potrebama i zahtjevama mi smo sada to promijenili i ne bismo se htjeli vraćati unatrag na tu situaciju. A drugo, ako se vratimo na ta detaljna pravila, onda, kao što su i neki od vas to spomenuli danas poslijepodne, komisija će morati kontrolirati primjenu tih pravila, što znači da ćemo se vratiti na stari sustav e, kontrola i revizija. To je nešto što želimo izbjeći i zamijeniti e, boljim sustavom kojeg e, je izvjestiteljica malo čas jako dobro objasnila. Ja vam mogu dati dva vrlo konkretna primjera. Mnogi od vas su spominjali e, trajne travnjake. Mi imamo velike probleme sa e, trajnim travnjacima zbog reforme iz 2013. godine. I mislim da smo zajedno uspjeli riješiti većinu problema u okviru pregovora o omnibusu koji su zaključeni uspješno 2017. godine. E, ono što e, sada mi želimo predložiti je da se smanji minimum e, tih trajnih travnjaka i da to bude zajedničko pravilo za sve države članice. A postoji fleksibilnost koju države članice već imaju u definiranju trajnih travnjaka po sadašnjim pravilima je nešto što bismo, što bismo ostavili e, državama članicama da rješavaju u strateškim nacionalnim planovima. Dakle, to je taj pristup koji želimo imati u ovoma i u drugim e, sektorima. E, pitanje stvarnog poljoprivrednika je slično ovom o kojem sam sada govorio, jer sadašnja definicija koju imamo predstavlja velike probleme za države članice. Države članice zato traže od nas e, veću razinu kontrole i veći administrativni e, teret e, koji će preopteretiti male poljoprivrednike a kao rezultat toga mi smo rekli u redu to će sada biti fakultativna odredba, ali i to je logika dakle, ovog našeg prijedloga. Želimo zato imati osnovnu definiciju e, pravog poljoprivrednika kako bi se mogli na nju osloniti pri primjeni ovih odredbi. Drugo, mi želimo izmijeniti sustav. Želimo imati sustav koji će se temeljiti na uspjesima, i postoje određene stvari koje moraju postojati u novom sustavu kako bi on mogao ispravno funkcionirati i kako bi taj sustav omogućio komisiji da se uskladi sa e, svim e, odredbama koje se tiču, na primjer, razrešnice koju daje također i vaš parlament. Zato moramo imati neke informacije na godišnjoj razini. E, ne o uskaženosti, već o uspješnosti država članica. Dakle, zato želimo imati godišnje izvješćivanje od strane država članica i to je ključno za komisiju i za sam postupak razrešnice pred Europskim parlamentom svake godine. A ako pređemo na e, sustav gdje imamo izvješća samo e, svake dvije godine ili na sredini razdoblja, to je nešto što bi cijeli ovaj sustav učinilo ne ne, neprimjenjivim u okviru ovog novog predloga u kojem e, želimo imati to godišnje izvješćivanje od strane država članica. To me također dovodi i do pitanja rokova. Neki od vas su spomenuli taj rok od 15. veljače e, za godišnja izvješća država članica svake godine i postoje određene bojazni prema kojima se taj rok ne može, ne ispoštovati jer će državama članicama trebati više vremena da prikupi informacije koje komisija od njih traži. E, ono što smo mi htjeli postići ovim e, izvješćima je da e, imamo veliku količinu informacija koje su državama članicama na raspolaganju kroz informatičke sustave. Većina, 75 ili 80 posto plaćanja se tiču intervencija glede e, uzgoja e, stoke i to je nešto što su informacije koje su na raspolaganju do 36. A onda se te informacije predaju informacijama za plaćanje i imate dakle do veljače sljedeće godine da sve te informacije prikupite i pošaljete komisiji koja su dva osnovna e, dijela ovog izvješća. Prvi dio se tiče same proizvodnje, dakle pokazatelji o proizvodnji, a drugi se tiču rezultata. E, što se tiče proizvodnje, tu imamo, tražimo informacije o hektarima. To postoji u svim informatičkim sustavima država članica, dakle to nije neka nuklearna fizika sada koju mi od vas tražimo. A što se tiče pokazatelja o rezultatima, e, to se tiče procentnog e, postotka i povećanja u odnosu na e, prethodnu godinu. Dakle, usporedite samo podatke koje imate na raspolaganju, e, dakle podatke o hektarima i izračunate procentualno povećanje u odnosu na prethodnu godinu i te nam podatke prikažete. Zato mislimo da je sasvim izvedivo da države članice te informacije nama predaju svake godine. Zatim, što se tiče ciljeva, ja sam primijetio e, da je to e, dovelo do dosta rasprava, što mi je i logično, jer e, je tu došlo do određenih izmjena, ali kada mi mijenjamo ciljeve ili dodajemo nove ciljeve, znajte da to ima odmah posljedice i na pokazatelje koji se nalaze u prilogu e, naših prijedloga. Dakle, te dvije stvari trebate sagledati zajedno i ne možete izmijeniti jedne ako želite ne želite izmijeniti druge. Jer inače cijeli sustav neće funkcionirati. Drugo što želim reći se tiče delegiranih i provedbenih akata. Neki od vas su rekli da ih ima previše i gdje trebamo smanjiti. Mi smo izračunali koliko pod sadašnjim uredbama imamo tih delegiranih i provedbenih akata i usporedili smo ih sa e, onima koji ćemo imati u novoj uredbi, horizontalnoj uredbi i manje više ćemo smanjiti e, ih za 50%. Dakle, mi ćemo to e, mi ćemo uzeti u obzir e, to što je i parlament i države članice što su tražili od nas da se smanje ovlasti komisije, tako ćemo smanjiti i e, provedbene i delegirane akte. A glede ovih gornjih granica, želim vas samo podsjetiti da te gornje granice smo mi dali u prijedlogu kao obvezatne, ali isto tako smo rekli da se one mogu e, preraspodijeliti kako bi se pomoglo manjim poljoprivrednim gospodarstvima. Dakle, mi ne možemo pomagati jednima, a ne pomagati drugima. Mislim da se sve to treba sagledati zajedno i na taj način države članice trebaju razmotriti taj prijedlog. I na kraju, što se tiče najudaljenijih regija, želim vam reći da mi e, smatramo da fleksibilnost, države članice imaju fleksibilnost za izradu strateških planova, da e, najudaljenijim regijama u potpunosti udovolje u njihovim potrebama, uzimajući u obzir njihove specifičnosti. Hvala. Hvala, gospođa izvjestiteljica. Hvala najljepša gospodine predsjedniče. Na samom početku dozvolite mi da se zahvalim svim kolegama koji su uzeli riječ. Hvala vam na svim komentarima. E, žao mi je što gospodin Etema nije tu jer sam mu se htjela zahvaliti na potpori i e, za vrijeme izbora mu želim naravno puno sreće. Sasvim je jasno da je ovo tema koja je i politička, te je i razumljivo što imamo ovako e, burnu raspravu na sastanku i sasvim je razumljivo da se dotičemo i detalja, uzimajući u obzir različite senzibilitete koje imamo, dolazeći iz različitih država članica. Glede metode rada, postavljeno mi je pitanje o tome i moram priznati da me to iznenadilo, jer kada e, razmatramo određeni zakonodavni akt, uzimamo u obzir sve amandmane, analiziramo ih, e, radimo klasifikaciju i nakon toga dajemo predlog. A taj predlog mora obuhvatiti što je E, moguće veći broj amandmana i to je ono što smo i uradili. Mi smo na tehničkim sastancima razgovarali o svemu tome i svaki put kada bi došlo do određenih e, problema ili sukoba, onda se o tome raspravlja na sastanku izvjestitelja u sjeni koji e, jednoglasno ili većinski donesu odluku. U najčešćem broju slučajeva jednoglasno, ali ako to nije moguće, onda barem većinski. I vrlo često raspravljamo o svakom članku pojedinačno tako da se e, rasprave nekada usredotoče na e, zarez, riječ, dakle na jako mali detalj predloga i vrlo dugo se raspravlja o jednom predlogu, e, o jednoj riječi. Te rasprave zato i traju dugo, a kad onda glasamo i kada se trebamo izjasniti jesmo li za ili protiv određenog predloga, točno znamo o čemu smo se dogovorili. Ali ono što bismo uvijek htjeli postići je to da se na tehničkim sastancima dođe do dogovora. No, ponekad i kada se dođe do dogovora na tehničkom sastanku, izvjestitelji u sjeni zatraže da se to ponovno razmotri na e, tehničkim sastancima, upravo zbog neke riječi koja nije odgovarajuća ili nekog priloga i tako ili slično. Ja sada ne kažem da je ovaj moj prijedlog najsavršeniji. E, nisam ni ja savršena i ne kažem da predlozi drugih e, zastupnika nisu dobri ali e, ovo je vrlo teška tema i vrlo je teško da se svi uskladimo, svi izvjestitelji u sjeni ili svi e, na tehničkom sastanku. Ponekad moramo putem videokonferencije ili skype razgovarati i to je dosta teško. E, ja sam čula ono što je rekla gospođa Agiljera. Žao nam je što više nije tu, ali stajalište ovog tog kluba nije ono kako nije baš ono e, kako sam ja mislila da e, je. No, naravno, ja ne mogu reći klubovima što trebaju učiniti. Ja vam samo mogu reći da smo vi već pet puta se sastali e, u okviru kluba Pučana i imat ćemo još sastanaka na ovu temu. Ponekad radimo s prevoditeljima, ponekad radimo na engleskom jeziku. Ali u svakom slučaju e, svaki put uspijemo doći do nekog dogovora. E, žao mi je što je naša kolegica napustila prostoriju jer mm, mislim vrlo bi rado e, porazgovarala još s njom o tome. A svi se moramo organizirati kako bismo radili na ovim dokumentima i predlozima. Ja znam da neki iz političkih razloga odbijaju pregovore, bez obzira na rezultat koji se želi postići kroz ove kompromise. Pa recite nam onda koji je vaš cilj, jer ako vi ne želite doći do dogovora, ako ne želite da postignemo sporazum, onda nam to recite pa ćemo se usredotočiti samo na one ljude koji doista žele doći do pozitivnog rezultata kojem se mogu može priključiti većina zastupnika ovog doma. Postavljeno je pitanje e, glede definicije e, stvarnog poljoprivrednika. Pa vi ste vidjeli u mom predlogu što ja o tome mislim i vidjeli ste e, što podrazumijevam pod tom definicijom. Mi smo dali kompromisni predlog o ovoj definiciji. To je definicija koja e, sliči onoj koju predliža komisija, ali predviđamo i određene fleksibilnosti. Zašto? Zato što, na primjer, u Rumunjskoj ne možemo živjeti samo od poljoprivrednih aktivnosti. Većina poljoprivrednika e, se bave i nekom drugom djelatnošću. Zbog toga moramo pružiti neku fleksibilnost državama članicama kako bi mogli tu definiciju prilagoditi e, okolnostima države u kojoj se nalaze. Gospodine Dantan, sjedite slobodno tu. Ovo je definicija koja je povezana uz e, proizvodnju, ali znamo da Europska komisija ne želi stvoriti tu vezu jer kaže da ćemo imati problema sa e, VTO. No, to je važno, to je važno spomenuti kako bismo zaštitili i obiteljsko gospodarstvo jer je to vrlo karakteristično za Europu i to je nešto što želimo braniti. Gospodin Dantan Eh, je govorio o omnibusu. Mi smo se time bavili prije nekih godinu dana i to nam je omogućilo da riješimo dosta poteškoća. Ako se sada možemo složiti i o nekim aspektima i u okviru ovih pregovora, zahvaljujući Omnibusu, to je dobro. A, znam da mnogi od vas pominju Omnibus, pa ćemo vidjeti možemo li E, jednoglasno doći do sporazuma, to bi bilo sjajno, ako ne bar većinski, ali u svakom slučaju mislim da ćemo na kraju imati jako dobar dokument e, na koji ćemo se moći osloniti. Hvala i na postavljenom pitanju glede e, novih poljoprivrednika. To je vrlo kritično pitanje i moramo pronaći rješenje za njega. Naravno, ponekad poljoprivrednici se počnu baviti poljoprivredom zbog toga što žele promijeniti e, profesiju. I to se može desiti u bilo kojem e, trenutku života te osobe. I e, što se tiče tehničkih pregovora, imamo još dosta toga što trebamo uraditi, E, jer ovdje imamo i neka politička uplitanja. Znamo da je takva situacija u svim klubovima, ali u svakom slučaju svima nam je u interesu da dođemo do sporazuma. Hvala još jednom svima na suradnju. Hvala. Hvala vam puno. Također, dopustite da se i ja zahvalim e, vama, zahvalim vama, tajništvu i svima ostalima. Mislim da unatoč svim e, razlikama mm, i različitim stajalištima ipak se pomičemo se korak unaprijed. Mislim da zapravo ne smemo zaboraviti sve ono što je postignuto do sada. Dakle, hvala vam još jednom. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, dakle, prijedlog uredbe o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Gospodin Andriju je ovdje. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Ako dopuštate, uvodno bih nešto rekao i osvrnuo se na zadnje što je rekla kolegica Herens Garcia. Mislim da nije bilo jako elegantno to, e, mislim, iako pozdravljam kvalitetu njenog rada, ali nije mi bilo nimalo malo elegantno to što je upirala prstom u socijaliste i demokrate. Svima je savršeno jasno da su pučani savršeno homogeni glede svih pitanja. Evo, jedini dokaz za kojim ću posegnuti je da amandman e, da ima amandmana njenih kolega na prijedlog reforme. Mislim da nije dovoljno, da nije elegantno da, se, da, se, da, da ulazimo na taj teren, skliski teren. No da se osvrnemo, da se vratimo na moje izvješće, želim se zahvaliti odmah tajništvu, naravno i e, od, tajništvo odbora, moj tim, osoblje i kolege koji su se bavili ovim jako teškim pitanjem ostvarenja kompromisa. Izvješće o kojem se radi bavi se e, o brojnim pitanjima, dakle o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu korist manjih egejskih e, otoka, e, poljoprivredu najudeljenijim regijama, aromatizirane proizvode, od vina i tako dalje. Dakle, imali smo puno amandmana, od kojih su 94 uvodne izjave, dakle imamo 702 amandmana od različitim člancima i revidiranim pravilima. Počeli smo raditi od početka godine, dakle imali smo do, imamo do 25. veljače 10 planiranih tehničkih sastanaka, četiri su već održana, imamo šest e, sastanaka izvjestitelja sjeni, od kojih su tri održana i prioritet je 762 amandmana. Na tehničkim sastancima skoro 400 amandmana i na članke je analizirano i na sastancima u Sjeni smo analizirali tih 400 amandmana. Temeljem dosadašnjeg rada smatramo da ćemo imati 30 smjelo smatram da ćemo imati 30 e, kompromisnih amandmana ako pogledamo prve e, nacrte rada. Dakle, imajući na umu prijedloge kompromisa, evo što se tiče zajedničke organizacije tržišta i članka prvog, što se tiče uredbe o finanskim tržištima, to treba pojasniti. Što se tiče članka, definicije članka trećeg, došli smo do sporazuma sa svim izvjestima o Sijeni. Što se tiče kampanje komercijalizacije koja se tiče članka šestog, također smo se dogovorili nakon rasprave sa svim izvjestiteljima u sjeni. Što se tiče referentnog praga, to je članak sedmi, tu tu je sud je poništio taj članak, tako da smo se lako mogli dogovoriti kako bismo ispoštovali stav e, suda. Članak 11. i tu je došlo do sporazuma što se tiče razdoblja javnih intervencija. Članak 12. također. Imamo dogovor i isto tako što se tiče otvaranja i zatvaranja javnih e, intervencija. Članak 13. Što se tiče vina i članak 61. tu smo došli do dogovora nakon razmjene gledišta naravno su izvjestiteljima sjeni. Isto vrijedi i na preliminarne nacionalne postupke s ciljem zaštite e, oznaka zemljivnog podrijetla to je članak 96. Što se tiče uvođenja delegiranih akata 17. listopada 2018. i izmjene planova rada za vino, i tu imamo sporazum svih izvjestitelja o sjeni. Što se tiče tema koje su otvorene i skoro zaključene, to je pitanje javnih, eh, javnog djelovanja što se tiče fiksnih, javnih intervencija što se tiče fiksnih cijena i članka 14 tu ćemo doći vjerojatno do političkog sporazuma, ali je problematično e, formulacija i formulacije. Dakle, ali nemamo ključnih problema, dakle to ćemo na političkoj razini riješiti. Isto tako članak 15. javne intervencije, tu ćemo trebati još malo razgovarati kako bismo reformulirali članak, ali ni tu, kao što vidite predsjedniče, nemamo velikih političkih e, problema. Što se tiče potrošnje voća i povrća u školama. Tu smo imali bogatu raspravu. Složili smo se za prijenos tog režima u strateški plan, tako da ćemo trebati imati načelni dogovor. Radimo na kompromisu u kojem se već na tehničkoj razini raspravljalo, ali nije još došlo do sastanka izvjestitelja u Sjeni. Članak i mehanizam očuvanja novih zasada, članak 63. O tome se treba također raspravljati na tehničkoj razini, a prvenstveno se radi o definiciji i eksploataciji. Članak 64. Raspravljao se samo na tehničkoj razini, dakle o tome ćemo preći na političku razinu o filijalama i organizacijama proizvođača, o tome još nismo raspravljali na, među izvjestima u Sjeni, već na tehničkoj razini i tu se dosta znapredovalo. Što se tiče e, kategorije vina, raspravljao sam na tehničkoj razini i jutro se započela e, rasprava o nealkoholnim, dezalkoholiziranim vinima, politička rasprava započela, ali o tome treba nastaviti razgovarati jer to nije zanimariva tema. Jer se kako tiče vinarskog sektora. Zatim imamo dva španjolska amandmana koji predlažu novu kategoriju gdje smo imali e, negativno mišljenje komisije dakle za stvaranje tih novih e, vina. Dakle, ovdje želimo upozoriti dakle, potrošače da li se radi o zašeće, šećerenim vinima sa korištenjem sakaroze ili nečeg drugog. Ta informacija može biti objavljena na popisu E, sastojaka, no eto tu još uvijek imamo e, otvorenu raspravu, izbjegli smo tu raspravu, ali nije, odnosno naprav smo osnovno, zadali smo ključne nacrte, ali nije riješeno što. Što se tiče članka 81 o vrstama vina, to je grožđa, to je jako osjetljivo pitanje o sortama grožđa. Dakle, tu smo podijeljeni po pitanju Vitisla Bruska, jer to nije uopće minorno pitanje. razumijemo, argumente jednih i drugih. Isto vrijedi i o članku 93. o, o oznaci naziv podrijetla. No, o tome treba i dalje raspravljati. Dakle, bilo da se radi o uvođenju vrste Vitisla Bruska, ili pri, prihvaćanje dezalkoholiziranih vina e, među apelacijama. Ce que ça ne concerne pas ni les IG, ni les AOP, da il semblerait que sur ce point-là, il y a unanimité des shadow rapporteurs. Enfin, što se tiče označavanja etiketiranja, to je napravljeno u suradnji sa odborom za okoliš, Envi, to je bio Herbert Dorfman, među izvjestiteljima u sjeni, tu je obvezno označavanje, to se tiče članka 69. Cijela energetska vrijednost u etiketiranju, odnosno označavanju, nije bilo tu nikakvih sporova, niti među izvjestiteljima u sjeni na Enviju. Danas, no ne znam kako je glasa odbor Envi ili kako glasa, što se tiče označavanja popisa sastojaka, to je delikatnija tema, dakle i dalje ostajemo u okviru članka 19. i rasprava koja je započeta jutros treba nastaviti kako bismo znali da li ćemo to napisati na boci na etiketi ili dematerializirano, no tema je započela. Što se tiče stvaranja nove kategorije vina, ono što sam malo prije spomenuo, dakle vina koja su djelomično ili u potpunosti dezalkoholizirana, ta rasprava treba nastaviti. A što se tiče organizacije proizvođača, to je članak 52. To, smo, to se analiziralo samo na stručnoj tehničkoj razini. Što se tiče sustava kako hoće, iako izgleda nema pravih problema, te teme su isključivo razmatrane na tehničkoj razini, dakle tu se radi o amandmanima koji načelno ne predstavljaju političke poteškoće probleme koje ćemo kasnije validirati na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Tu imamo članak prvi o definiciji e, oznake podrijetla i imena. Tu se radi o zaštiti imena, nazivlja, tradicija i o izmjeni planova, programa rada, ali to ništa ne utječe na dubinski na to pitanje. Dakle, toliko predsjedniče što sam imao za reći o ovom izvješću. S obzirom da je sve rekao, bit ću jako kratak. Tu se radi o ispravku na maržinama i neke stvari su riješene u okviru omnibusa. Pitanja koja su najškakljivija tiču se vina, lambruska, dezalkoholiziranih vina. Mislim da u svakom od klubova zastupnika moramo sa ljudima iz sektora naći kompromisna rješenja. Dakle, međuskupina za vino mogla bi služiti kao posrednik e, u tome svemu što se tiče ostalih stvari, nemam što zadodati na ono što je rekao izvjestitelj. Tak o govornica, izvolite. Hvala, evo, bit ću vrlo kratka. Liberali su, kada je riječ o zajedničkoj organizaciji tržišta, vrlo, eh, vrlo jasni, međutim, ipak smo konstruktivni i smatramo da omnibus uredba treba biti osnova našeg rada. Eh, mi smo mm, zadovoljni da se ovaj program ponovno vraća, uključuju strateške planove, to podržavamo eh, unutar ovog skupine imamo vrlo različita stajališta ali ono što ovime dobivamo jeste da će ovo biti e, uvedeno na nacionalne razine ovisno o tome koliko važnosti toj temi e, pridaje e, pojedina država. Potom tema dealkoholizirana vina ili vina s reduciranim udjelom alkohola. To naravno <clears throat> je pitanje koliko je to zaista potražnja na tržištu. Mislimo da to ne treba prepustiti potrošačima koji će odlučiti hoće li kupovati ili ne. Postoje ljudi koji, tipa alergičari ili ljudi koji iz drugih razloga ne smiju piti alkohol, a ako im se ponudite alkoholizirana vina, ipak mogu sudjelovati u društvenom životu. Stoga je to prijedlog koji mi želimo podržati. Ostala područja, pa tako i prijedlog komisije kada je riječ o zabranjenim sortama, mislimo da to ima smisla jer smatramo da ovdje zapravo trebamo moći posegnuti za određenim sotama ako je riječ o danjem e, uzgoju. E, zahvaljujem izvjestitelju, zahvaljujem svima na ugodnoj suradnji. Gospodin Vegas. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Općenito mogu reći da smo mi protiv strateškog usmjerenja koji bi trebao biti temelj ove reforme ili prijedloga komisije. Mi smatramo da ova logika mm, ova logika mm, zapravo nekakvog zamjenskog neke autoregulacije nije nešto što se može primijeniti na poljoprivredu. Zapravo, mm, što time činimo? Usmjeravamo li na poljoprivrednike ciljano na određenu oblike proizvodnje? Bojim se da to nije održivi razvoj. Bojim se da time zapravo stvaramo presedane. Kad je riječ o mlijeku, vidjeli smo kako je to izgledalo sa kvotama i što se sve dogodilo morali smo uložiti milijune eura kako bismo odštetili poljoprivrednike zbog mm, niskih cijena, a to se um, prije odrazilo na, um, dakle, odštetu su primjene pone prije uh, sjeverne europske zemlje na uštrb onih južnih. Um, načelno, mi smo stajališta, da, načelno, naše stajalište je da uh, zapravo nismo za liberalizaciju zajedničke poljoprivredne politike. Nismo ni za što što bi dovelo do liberalizacije. Bilo da je riječ o veterinarstvu ili općenito o liberalizaciji. Moramo u našim razmatranjima ići korak dalje i razmišljati i o razdoblju nakon 2050. godine. Ma, a što, čemu koristiti od određene aditive? Pa bilo bi bolje kada bi proizvodi od grože, vinski proizvodi bili zaštićeni kada bi se jasno znalo što je porijeklom iz e, Europe. Tu ne smije biti nikakvih izuzeća dakle ovaj primjer koji je naveden u raspravi. Dakle, to je sorta grožđa koja se uzgaja i na Azurnim e, otocima. Dakle, i tamo postoji ta tradicija. Dakle, sigurno postoji slučajevi gdje su potrebna određena izuzeća. E, sada, rekavši to, moram reći da mi podržavamo sve instrumente koji su od pomoći i u korist poljoprivrednicima. E, i imajući na umu ovu visoku konkurentnost i visoku konkurenciju na svjetskom tržištu, pogotovo kada je riječ o vinu i vinskim proizvodima. I tu moramo spriječiti bilo kakve krize. Na, najbolji e, način kako da podržimo vinski sektor jeste da pijemo više vina. Sada riječ ima gospođa e, Garcia, izvolite. Hvala, e, gospodine predsjedavatelju. U pravu ste. Što više, to bolje, pogotovo ako je vino dobre kvalitete. Dobro. E, šalu na stranu, gospodine ovo je zapravo tema kojom se intenzivno bavim i mislim da ovo pitanje, dakle što se tiče samih nasada, tu sam dala prijedlog e, izmjene Međutim, da, ja imam određene probleme kada je riječ o dealkoholiziranim vinima. Trebamo eh, razmotriti to, taj prijedlog, eh, je li to neka nova mogućnost eh, za sektor ili ne. Mm. Mm, potom kvalitetna vina s oznakom podrijetla i to je nešto što e, treba razmotriti. Ipak postoji tržište i za sve te e, proizvode. Ako se vinski sektor neće baviti tim pitanjem, onda će sigurno se pojaviti neki drugi sektor koji će se posvetiti toj temi, ponudit će druge vrste pića. E, dakle, zašto ne bismo uzeli u obzir i ovo pitanje budućnosti? Dakle, ja o tome zaista puno razmišljam i to je ustano osjetljivo pitanje. Hvala e, mm, gospodinu predsjedatelju, zahvaljujem izvjestitelju i pozdravljam e, da u izmjeni uredbe se definira zapravo područje primjene e, E, zotova. E, dakle, tu imamo i druge sektore, imamo, tu imamo i u drugim sektorima, a za e, pa sektor vina tu imamo rok se to se za razvoj nakon 2020. godine. Ono što, se, pitanje koje se ja postavljam jeste zašto zapravo, zašto su zašto začinsko bilje izuzeto iz područja primjene ove uredbe. Dakle, ne vidim razloga za to. Ne mogu podržati za i druge kolege koji su govorili o zaštiti određenih sorti, e, gro, e, određene sorte, jer zapravo tu ne postoji nikakva procjena e, učinka na tržište, odnosno kako će to utjecati za određene zaštićene vrste vina. Dakle, ono o čemu smo mogu sad informirati jeste da je jučer vijeće ministra poljoprivrede odbilo e, stavljanje e, tih sorti na popis. Potom, kada je riječ o opisima vina, zapravo e, nije mi, jasno mogu li zemlje članice spriječiti izmjenu um, um dakle spriječiti promjenu opisa određene vrste vina od e, drugih. Dakle, to nešto gdje bih htio čuti malo više informacija. Gospodin Dofman, hvala. Ja sam bio izvjestitelj u odboru za okoliš na ovu temu. Tam smo glasovali o tom izvješću. Dakle, mi smo odradili svoj dio posla, a sada ovdje, um, dakle, tu je cijeli niz točaka uh, koje su zapravo obuvođene, a zapravo su nadležnosti odbora ENVI. Dakle, označavanje i um, etiketiranje Mm, e, vina. Potom e, nešto kratko o tri točke, nešto čemu smo glasali u odboru Envi. Mi smatramo da oznak ili navođenje kalorija treba biti na oznaci etikete vina. Dakle, da, tako što nije predviđeno za sastojke e, u vinu, ali mi smatramo da i temu te alkoholizirana vina je nešto čime se trebamo baviti. E, postoji tržište za takva vina i kao što je kolegica Grzija prethodno rekla, e, zapravo za to nam nije potrebna nikakva oznaka porijekla. Međutim, riječ je o tome da ti proizvodi postoje i sada im treba dati jedan legalan pravni okvir. Nadalje, pitanje e, dakle vr sorti e, grožđa dakle tu postoje određene sorte koje su u Europi zabranjene i za to postoji razlog međutim ne postoji razlog zašto bi se sada trebalo ponovno odobravati dakle postoje tu određene postojeći razlozi klimatske promjene i slično no možda su one te sorte osjet E, su možda manje osjetljive na hladnoću, ali nisu tako otporne na, na, na vrućinu. Potom e, mnoge sorte koje su otporne, rezistente na e, gljivice, zapravo i razne druge štetočine, dakle to je jedna zanimljiva tema. Hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dopustite evo samo kratko nekoliko riječi. E, da, bili smo, dakle bilo je jasno dakle, da su potrebne određene mjere, e, to je definirano, ali mislim da smo zapravo svi bili suglasni da e, ovi mehanizmi trebaju biti brži. Dakle, od jučer znamo a ne želimo ovdje sada zapravo uvijek iznova neke stvari ponavljati, da intervencije su potrebne kada je riječ o kriznim situacijama, da tu uvijek dolazi do velike oscilacija cena, da ih čim znamo da čim se nešto dogodi na tržištu, odmah se intervenira pa se utječe na cijene i tako dalje. To je zaseban mehanizam. A druga stvar koju sam čuo jeste voće za školu, mliječni programi za školu. Molim vas, dajte država članicama dovoljno vremena da bez dodatnog administrativnog opterećenja uistinu i provedu ove programe. Zastupnik Santos. Hvala, predsjedniče. Dopustite najprije da čestitam izvjestitelju gospodinu Andriju i da mu zahvalim na obavljenom radu te na predstavljanju ovih različitih točaka. Mislim da nam je dao dobar pregled stanja stvari u ovom izvješću. Što se tiče valjanog funkcioniranja ZPP-a, moramo biti ambiciozni i također pridati dovoljnu pažnju klimatskim temama. Dakle, ovaj prijedlog za uredbu važan je, no sadrži važne rezove financijskih resursa. Resursi u programu jedva da su dostatni, trebalo bi ih povećati umjesto ih rezati. Što se tiče nekih ter teritorija koja imaju slabu diversifikaciju, imajući na umu njihov položaj, mislim da moramo podržati poljoprivredu u ključnim aspektima tih regija, dakle na taj način se može izbjeći dezertifikaciju tih ruralnih područja. Hvala. Mislim da je dobra ideja promicati, nastojati zaradi neki nešto novca od eh, dealkoliziranih ili potpuno ili nisko alkoholiziranih pića. Evo, ja volim Weissbier eh, iz Bavarske, ali ne znam da ako se puno previše toga pije, može izazvati karcinom i druge brojne probleme. Što se tiče ljekovitog bilja koje je spomenuto, ako postoji područje u kojem bi trebalo poljoprivrednike pustiti u poljoprivredu umjesto gangstera i kartela koji se bave drogama koje, koje se... E, mislim da postoji kanabis koji bi se mogao legalizirati, postoji čitavo ogromno tržište kojim upravljaju ne tako poželjni ljudi. A što se tiče medicinskog kanabisa, procjenjuje se na 35,7 milijardi, e, rekreacijski 25 milijardi i ukupno 48,9 milijardi. Što se mene tiče, mislim da bi bilo bolje da su ovi novci u džepovima poljoprivrednika, a ne u nozdravama kriminalaca koji vode, voze Ferrari i jahte diljem svijeta. Dakle, mislim da bismo možda trebali razmisliti da se krene tim putem, jer tu postoji dobar vjetar za poljoprivrednike, a katastrofa za kriminalce. Zastupnik Kaputo. Hvala, hvala predsjedniče. Želim također čestitati Jeriku na odličnom obavljenom poslu. i osobito je dobro što se ide ka promjeni ove uredbe e, u pravom smjeru. Evo, dopusti par komentara koje se nadam da će biti uzeti u obzir u izradi kompromisa. Mislim da valja biti znatno reaktivniji što se tiče korištenja instrumenata, biti tržišno orijentiran. I tome treba dakle, dati doprinos ova izmjena koju predlaže komisija i Javne intervencije trebaju biti zaštne mjere i za njima se treba posezati kada nema drugih rješenja, kada su cijene ispod cijene koja treba jamčiti, za ravnote, ravnotežu. Komisija predviđa da se više da sredstava poljoprivrednicima na posejačajuće organizacije proizvođača poljoprivrednika. E, zatim, što se tiče uzajemnih osiguranja, treba znati da to ne može zamijeniti javnu intervenciju. Treba se apsolutno koristiti tehnologiju informacije i komunikacije, od napose mislim na e, blockchain, kako bi se poboljšalo funkcioniranje tržišta i smanjilo administrativno trećenje. bilo bi dobro proširiti definiciju koja se tiče na kontrole ponude, kako imamo za proizvodnju sireva i vina. To bi trebalo proširiti na sve oznake e, kontroliranog podrijetla. A što se tiče prava na sadnju, to treba biti zadržano do razdoblja dalje od 2030. I protivim se komisiji koja želi promijeniti e, oznaku podrijetla. A vina bez alkohola, odnosno dealkoholizirana, trebaju uživati ista pravila, isti režim e, kao i druga, osim ona koja su pod e, zemljopisnom oznakom i oznakom, oznakom zemljopisnog podrijetla. A te apelacije trebaju biti upisane na vinima jer je to jako važno i mislim da bi to trebalo biti dostupno i na mrežnim stranicama. Hvala. Hvala zastupnik eh, Buda. Hvala predsjedniče, čestitam izvjestelju na njegovu radu. Imam par komentara što se tiče javnih intervencija. Naime, prijedlog komisije pokriva samo teletinu i junetinu. A mislim da bi to moglo biti korisno iz druge sektore kao svinjarstvo, svinjogojstvo. Imajući na umu Afričku e, e, bolest koja dolaze iz Afrike i koje imamo peradi, to je problematično. Također bi spomenuo i to da se trebamo postarati da oznake sadrže dovoljno informacija za potrošače kako bi oni donijeli dovoljno upućenu odluku. Oznaka treba spriječiti duple dvojaka mjerila koja postoje ponekad u Europi, kao što to je već priznato. Hvala, gospođo Senra, imate samo jedan minut. Jedan minut. Hvala. Evo, ja bih samo želio postaviti jedno pitanje gospodinu Andriju koje se tiče za e, zasada vinograda manjih od jednog hektara. Dakle, uložili smo jedan amandman za male vinograde, tražili smo zasebnu točku. Ne znam da li ste ste o tome razgovarali s, s izvjestiteljima u sjeni. Dakle, kako promovirati e, sitno vinogradarstvo? Gospodin beroj izvolite, imate jedan minut. Hvala predsjedniče. Ja bih željela da se dopusti komercijalizacija soja Izabel, što je jako važno za Asore. Tu se radi o vrsti vina, autohtonog vina u Asorima. Dakle, tu se radi o vrsti Izabel koju jako vole stanovnici Asora i to je naša tradicionalno, vino koje je naposle prilagođeno za klimatskim uvjetima u Asorima i time se izbjegava korištenje pesticida. Zatim, povjerenik eh, je predvidio da se smanji program Kosej mi se tome protivimo, mi bismo se željeli suprostaviti tom rezu koji se koji je pomješan e, brojnim drugim pitanjima. Dakle, mi želimo e, jačanje poseja. Gospodine Kolumbije, izvolite. Hvala. Izvjestitelju, zahvaljujem tajništvo i asistente na velikom trudu koji su obavili ovih tjedana. Želim se osvrnuti na pitanja bez alkohola i dealkoholizirana vina. Mislim da, je, da vrijedi postaviti to pitanje, no ne smijemo zanemariti e, naše tisućečno na znanja i umjeća i proizvođače, da trebamo zaštiti oznake zemljopisnog podrijetla i kvalitete i učiniti da se može proizvoditi vino bez alkohola sa oznakom e, zemljopisnog podrijetla. A za ostale trebamo imati oznaku kategorije kako bi se pokrilo valjane kategorije. Možda druga vina bez alkohola možemo nazvati dealkoholiziranima, ali da ih ne zovemo vinima. Što se tiče etiketiranja, ja se protivim u potpunosti upisivanju sastojaka na etiketu, ali mislim da bi ipak trebalo obavijesti potrošače o, kategoriji, o kalorijama, možda ne na etiketama, ali na alternativnim mrežnim stranicama. Hvala izvjestitelju, hvala e, koji je omogućio da se radi na ovom pitanju. Što se tiče samog same biti, započet ću s nečim što vas neće iznenaditi, dakle intervencije, javne intervencije. Komisija smatra da trebamo zadržati tržišnu orijentaciju ove politike i da intervencije trebaju biti kao što su izvorno namijenjene, da to je da budu zaštne mjere. Dakle, tu s naše strane nema manevarskog prostora. Ako se to otvori, to pitanje, onda ćemo otvoriti Pandornu kutiju. Ne smijemo zaboraviti da koja god financijska sredstva budu odlučena u kontekstu sljedećeg MFF-a, višegodišnjeg financijskog okvira, bit će to jako ograničeno. Dakle, moramo biti jasni i znati da svaki e, svi novci koji budu potrošeni na tržišne intervencije neće biti na raspolaganju za izravna, e, izravne intervencije u ruralnim područjima. Što se tiče e, poljoprivrednih e, ruralnih organizacija i tržišnog natjecanja mislim da smo imali tešku, ali e, plodnu raspravu o omnibus uredbi. Mislim da bismo trebali sačekati rezultate toga prije nego što e, se krene dalje. Dakle, bilo bi dobro da se držimo rezultata koje imamo sa omnibusom koji su testirani u čitav godina, onda izvući, testirati to nekoliko godina, a onda izvući zaključke što se tiče vašeg prijedloga da se program za škole prebaci u strateški plan e, ZPP-a, mislim da je to zanimljiv prijedlog, zanimljiva rasprava. Naša interna ocjena zbog uloge komisije u upravljanju tim schemama smatra da bi to bilo teško za napraviti. Tako da se, evo, e, raduje, vaše sugestije koje ćemo analizirati Što se tiče upravljanja, mjera za upravljanje tržištem kao takvih, njima upravlja komisija. Dakle, po definiciji one neće moći biti transferirane ili transformirane. Što se tiče vina, dakle, u, uzeo te. Što se tiče vina, 2013. je odlučen novi režim, 2014. je stupio na snagu imamo to već četiri godine, imamo još 12 godina prije nego što to istekne, sukladno trenutnim pravilima, tako da mislim da je bilo bolje da malo sačekamo, da vidimo kako stvar funkcionira i onda kasnije da donosimo odluke o budućnosti istoga, a ne sada. Što se tiče drugih e, dosija koja se tiču vina, primam na znanje da ste fascinirani kao inače vinom. Cilj komisije jeste naravno da pripremi taj sektor za budućnost i da se ali isto tako i da se omogući i sadnja vrsta koja će biti bolje prilagođena klimatskim ograničenjima, no Mislim da ćemo se na to vratiti kasnije. Što se tiče oznaka geografskog e, porijekla, svaka vaša sugestija dobro je došla i mislim da one idu u tom smjeru boljeg upravljanja oznakama zemljopisnog prijetla, tako da ćemo sačekati vaše konkretne prijedloge. I za kraj želim reći da ne mogu zauzeti nikav stav eh, glede sugestije gospodina Flanagana. Hvala najviše. A sada izvjestitelj. Hvala, gospodine predsjedavajući. Pa evo, mislio sam malo eh, vas sve opustiti i možda bi e, vi češće kod nas dolazili i možda bi bili učinkovitiji u izvješćima. U svakom slučaju hvala svim kolegama. E, nećemo ovdje sada ponovno održati sastanak izvjestitelja u sjeni, ali evo možda samo gospođi Jerence Garcija da kažem što se tiče ovih odobrenja e, Naravno, možemo vas informirati o rokovima, jer izgleda da vi se sastajete svakog tjedna, pa biste trebali znati što se dešava na sastancima izvjestitelja u Sjeni. Ali evo, ja ću vam reći, mi smo predložili do 2050. godine uz reviziju 2023 godine i e, evaluaciju svakih deset godina. Dakle, to smo se dogovorili konsenzusom. Dakle, prvi rok 2050. Prva revizija 2023. godine, a evaluacija svakih deset godina. To je kompromis do kojeg smo došli na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Što se tiče gospodin Erdos je gospođa Izabel su postavili pitanje o e, oznakama izvornosti. Gospodin Dorfman, vi kažete da se ne može odobriti Clinton, a može labruska, a Clinton je e, jedna od sorti labruske. E, tako da je to sve usko povezano. Možemo o tome ponovno razgovarati ako želite, ali e, odluka svakako nije donesena. Što se tiče pitanja gospodina Erdosa o e, medicinskim biljkama, zapravo to je napisano u prilogu gdje piše drugi proizvodi. Te medicinske biljke se mogu koristiti, ali samo u sklopu priloga e, i samo kao jedan od sastojaka, a ne glavni sastojak. To je odluka koju smo donijeli. E, to, se to nismo dakle zaboravili, već to stoji u kategoriji drugi proizvodi. Što se tiče transfera programa voća i povrća, ne znam što komisija o tome misli, ali u svakom slučaju to je politička odluka koju trebaju donijeti izvjestitelji u sjeni jednoglasno i e, razmišlja se o ponovnoj nacionalizaciji ovog pitanja, dakle da se to prebaci na države članice. I mislimo da je to koherentno i da bi države članice trebale biti te koje će odlučiti o raspodjeli voća i povrća u školama i zato smo jednoglasno i donijeli tu odluku. Što se tiče gospodina Bude, dakle, e, glede subvencije za svinjacinu. to jesmo unijeli u kompromisne amandmane, iako rasprava o tome još uvijek nije održana. A glede pitanje gospođe Ribera i vrste groža koji se koristi. Hvala što ste postavili to pitanje jer na taj način ćete mi omogućiti da pojasnim sve ono što se desilo na sastanku izvjestitelja u Sjeni, iako još nismo donijeli točno odluku o tome i dosta toga je još pred nama, ali siguran sam da ćemo uz volju i želju postići željene e, kompromisne rezultate za ovo izvješće. Dakle, to bi bilo sve što se tiče e, pitanja i odgovora. Sada je e, već vrijeme, približamo se kraju ovog sastanka, pa evo neću duljiti. Hvala najljepša. Dame i gospodo, ako ima nekih različitih pristupa glede mišljenja, izvješća, to je sasvim normalno i to je dosta i kreativan pristup. Ova sada rasprava, kao što je rekao i gospodin Andriju, nam je pokazala da smo e, napravili nekoliko koraka u napred, vidimo svjetlo na kraju tunela, napredujemo i zato vam se želim zahvaliti. Mislim da smo jako dobro danas radili. Sljedećeg puta ćemo se sastati 7. zatim 8. i 18. 19. veljače. Dakle, u veljači ćemo se sastati više puta. Hvala najljepša. Ovim zaključujem sastanak. Koordinatori će se sastati u prostoriji 4Q2, dva kata niže. Imamo dakle sastanak koordinatora. Hvala svima, hvala prevoditeljima. Ovo je bio jako dobar sastanak i mislim da smo bili dosta učinkoviti.